Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you Dobro jutro, dame i gospodo. Molim vas da sjednete. Nadam se da će nam se i drugi zastupnici priključiti. Uvijek je teško u devet ujutro. No u svakom slučaju hvala vam svima koji ste već došli na vrijeme i ja otvaram sastanak e, odbora za e, regionalni razvoj koji će se održati danas i sutra i danas podne i sutra ujutro. Vidjeli ste dnevni red koja vam je koja je svima raspodijeljena. Možemo li prihvatiti nacrt dnevnog reda za sastanak danas i sutra? Imate li kakvih prijedloga? Ne. Dakle, prihvaćamo dnevni red. Odobrenje zapisnika sa sjednice od 18. svibnja i 29. 30. svibnja 2017. E, nacrt zapisnika je dostupan online, kao što znate i predlažem da kao obično ako nema primjedbe tijekom ovog sastanka te, taj zapisnik i prihvatimo od, koji se odnosi na ta dva prethodna sastanka. Nema komentara ni sugestija. Hvala vam. Sljedeća točka su objave predsjednice. Imam tri priopćenja da vas podsjetim što se dogodilo između našeg zadnjeg sastanka i današnjeg. Počet ću e, sa onim što se dogodilo jučer. E, sastanak grupe na visokoj razini za pojednostavljenje se održao u e, zgradi Europske komisije. Ja sam bila pozvana da sudjelujem u vjerojatno zadnjem službenom sastanku te skupine visoke razine u ime e, odbora za regionalni razvoj. Rasprava je bila o završnim preporukama koje je pripremila ta ista skupina i koje su podijeljene svim članovima našeg odbora. Moja intervencija odnosila se na ulogu procesa simplifikacije. Ja sam informirala e, tu skupinu na visokoj razinu da svi dionici i, povjerenike o aktivnosti Europskog parlamenta jer mi smo aktivni isto tako u tom području simplifikacije. Dva put smo imali razmjene mišljenja sa predsjedavajućem te skupine. Imali smo i posebnu radionicu i uključili smo simplifikaciju svaki od, iz, svako od izvješća koje smo u ovom domu odobrili tijekom zadnje dvije godine. Dakle, jako smo aktivni partneri komisiji u ovim naporima da se pojednostavljenje ostvari. Jedino pitanje koje je postavljeno tijekom ove rasprave odnosilo se na ono što će se dogoditi sa dosjeom Omnibus o kome e, mi već imamo mišljenje i to već dva mjeseca, mislim, ili više. Nadam se da će trijalozi početi u rujnu i nadam se da će novo estonsko predsjedništvo preuzeti ulogu u organizaciji tih e, trijaloga. Dva su povjerenika bila prisutna tijekom sastanaka Krecu, povjerenica koja je pokrenula e, uspostavu te, te skupine i isto tako Tilsen, oboje su spomenuli važnu ulogu simplifikacije ili pojednostavljenja pravila za sadašnje razdoblje, ali isto tako i za buduće razdoblje nakon 2020. Znači, to je ono što imam reći o sastanku skupine visoke razine. Preporuke su zanimljive. Kao što je spomenulo jedan kolega, administrativne su možda prirode, ali ima i tu o, tog jasnog osjećaja da je stvarno potrebno pojednostavljenje. Ovo drugo priopćenje odnosi se na naš zajednički sastanak Ređi Kotar ovdje. Tu je bilo saslušanje vezano za partnersano, vezano za urbanu agendu koja se e, održava 29. lipnja. Neki od članova odbora za regionalni razvoj sudjelovali su u toj raspravi. Cijeli odbor Kotar je bio prisutan tijekom saslušanja i Imali smo i zanimljivu raspravu koja se odnosila ne samo na aktivnosti partnerstva, nego i raspravu o ulozu, ulozi par, tih partnerstava u uključenju europskih građana u rasprave i diskusije o ulozi europskih gradova. Isto tako potreba da ih se informira o našim ciljevima i postignućima a isto tako rasprava se vodila i o uključenju različitih skupina društva, ne samo da bi se govorilo o administrativnim kapacitetima lokalnih vlasti, nego da bi se uključile i nevladine organizacije, poslovni subjekti i drugi subjekti. Zanimljive prezentacije, mislim da su i one dostupne. A treća primjedba odnosi se na kohezijski forum koji se održao 26. i 27. lipnja. Naš odbor bio je isto tako prisutan i sudjelovao je u raspravi. Hoću reći da je, zapravo hoću reći u cijeloj raspravi, a troje nas bili je odgovorno za, bilo odgovorno za e, radionice gospođa Krele, Ovan Isteroj i ja. Mi smo predsjedali trima radionicama, gospođa Vestval isto tako aktivno sudjelovala u raspravi. Dakle, možemo reći da smo bili predstavljeni dobro u tom kohezijskom formu. Jedina primjedba koju bih ja imala Eh, za one koji nisu imali priliku sudjelovati. Europska komisija je sudjelovala vrlo aktivno u tom forumu, to moram reći. Cijela Europska komisija, počevši od predsjednika Europske komisije, zamjenika predsjednika i većina povjerenika sudjelovali su i na plenarnoj sjednici sa eh, govorima i tijekom radionica. Isto tako sa doprinosima i govorima, znači to je bio jedan zanimljiv forum, ništa iznenađujuće nije se pojavilo, ali je bilo to, ali je to bio jedan važan korak. Moglo se čuti eh, komisiju, dionike i moglo se prezentirati stajalište Europskog parlamenta. Evo, to bi bile moja, moja tri priopćenja za danas. A sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je radionica u organizaciji resornog odjela B o makroregionalnim strategijama Europske unije. Vi znate da puno vremena posvećujemo eh, radeći na izvješćima koji se odnose na makroregionalne strategije a sada imamo i izvješće o implementaciji. Gospodin Kosolino je naš izvjestitelj. I zbog toga smo organizirali ovu radionicu koja će nam dati povratnu informaciju i više detalja o makroregionalnim strategijama u Europi. I odmah sada prelazim na program, kako ne bismo gubili vrijeme, pa bih željela zadeliti, pozdraviti e, govornike. Dobrodošli na naš odbor, nama je zadovoljstvo što ste danas ovdje s nama. Počet ću sa prvom točkom dnevnog reda, a prva točka je e, makroregionalna strategija Europske unije, koncept, e, evolucija i izazovi. Gospodin Genzle, jesam li dobro isgovorila vaš, vaše prezime? Iz Norveške. Imate riječ. Hvala vam, predsjedavajuća. Možda da ustanem, da me svi vidite. Hvala vam što ste omogućili meni i mojim drugim panelistima da vam se obrate danas. Imat ću priliku dati vam više akademskih misli o toj stvari. Nadam se da neću biti previše dosadan. Od mene se zatražilo da vam kažem nešto o tome kako vidimo i razmišljamo o konceptu i o razvoju i o nekim od izazova koji su vezani za eksperiment makroregionalne podjele. I to je na neki način i struktura moje prezentacije, ona se naravno oslanja na neka istraživanja koja sam proveo i zaključio sa određenim brojem kolega u zadnje vrijeme i koji su dio, dio uključeni u knjigu koja je sada dostupna objavljena. Prije svega, naravno, moramo se vratiti korak unatrag i pitati se zašto se uopće time bavimo, zašto analiziramo makroregionalne strategije. Mislim da tu postoje dva zanimljiva razloga. Prvi je makroregionalna strategija na neki način se bavi pitanjem optimalnim regulatornim područjem kao što je to rekao Majon, talijans, Majone, talijanski politički znanstvenik. Tu on tvrdi da kad se radi o pruno pitanja Europska je unija prevelika da bi nam, da bi bila optimalno regulatorno područje posebno kad se radi o području Mediterana ili Baltika. Pa tu trebamo imati regulatorne aranžmane koji su više specifično vezani za to područje. Još jedna stvar koja je spomenuta je, je da poduhvati kao što su makroregionalne asocijacije kao što je recimo Unija Baltičkog mora su dobar način da se na neki način ponovno povežemo s jedne strane s građanima, a s druge strane da govorimo istovremeno, odnosno da se bavimo i potrebom za međunarodnom, za međunarodnom suradnjom, iako u, u, u smanjenom okviru. E sada da vidimo što su makroregije, kako ih mi vidimo. One su konstruirane kao koncept osporavane. Međutim, ako pogledate političku grafiju i prostorno planiranje i političku znanost, onda vidite da se to puno, taj pristup puno koristi na trostruki način. Prije svega možemo razgovar, vidjeti Evropsku uniju kao makroregiju kad, e, u odnosu na cijeli, na cijeli svijet. ASEAN, Evropska unija su makroregije na globalnoj razini, ali naravno možemo gledati stvari i sa perspektive pojedine zemlje, pa tu vidimo isto tako makroregije koje su taj među, ta razina između nacionalne i lokalne razine. I onda naravno postoji i pristup koji je i onaj Europske komisije gdje je makroregija, je područje koje uključuje teritorij više zemalja koje su e, povezane zbog jedne odlike ili izazova. A taj izazov može biti vezan za okoliš, transport ili tako dalje. Prema tome, do danas ovo je dovelo do razvoja makroregionalnih strategija koje su integrirani okviri vezani za, znači koje spajaju više regija pojedinih zemalja e, ako te regije imaju zajedničke izazove bez obzira da li se one nose, i to može biti recimo primjer, danovska eh, regija Dunava, odnosno Baltičkog mora, što ćete o čemu ćete više čuti. Sve se takve regije eh, oslanjaju na pet osnovnih principa, integracija, koordinacija, suradnja, uključenje svih onih koje definiraju politike i kreiranje partnerstva i zapravo se tu govori o još jednom izazovu tog eksperimenta, a to je da se postigne bolja koordinacija u okviru tog više razinskog sustava i to je pokušaj da se koordinira ne samo horizontalno nego sve više i vertikalno uključujući više zemalja što je stvarno izazov. Do danas još slijedimo takozvani tri ne e, pristup, a to je je zapravo definiranje makroregionalne strategije, a to je da pri tome ne treba stvarati nove zakone, nove institucije, niti tražiti nova sredstva. Međutim, e, ta, pojavila se ipak e, arhitektura upravljanja usprkos zajedničkih elemenata te u toj arhitekturi u makroregijama do neke mjere vidimo i razlike kao što ćemo to jasno vidjeti tijekom eh, eh, drugih prezentacija. No važno je da je došlo i do efekta mobilizacije. Neki će reći da je to dosta zbunjujuće, teško da se bavimo nekim od ali definitivno možemo vidjeti da je tu bilo učinaka vrlo često samo zbog diskusivne akcije koja je pokrenuta samom tom makroregionalnom strategijom i to je na neki način smo i mi danas ovdje zato da bismo vidjeli do koje e, razine te strategije se mogu ugraditi u naše programe. I da bismo odgovorili na to pitanje, korisno bi bilo malo vratiti se u povijest i vidjeti da makroregionalne strategije se ne odnose samo na e, kooperaciju, u suradnju, nego su isto tako vezane za regionalne politike, a još važnije možda makroregionalne strategije obraćaju se i klasičnim međuvladinim e, integracijama izvan Europske unije do neke mjere. Ja dolazim iz Norveške, pa tu imamo nordijsku suradnju gdje je Norveška povezana sa svojim partnerima iz, iz Skandinavije. Imamo i suradnju Baltič, na Baltičkom moru koja je relativno e, stara, koja je počela još za vrijeme hladnog rata i sazrela je od kad je završio sukob e, zapada i istoka. Imamo i Evropsku uniju gdje imamo, gdje imamo suradnju na regionalnoj razini više aspekata. Znači da mislim da na taj način možemo vidjeti te strategije kao alat da se kombinira regionalna suradnja na klasičnoj osnovi i isto tako instrument Europske unije i njezine, i njezine e, pristupe. Još jedan element postoji o kojem bih nešto rekao i ovdje imate jednu mapu, regiju, a, mapu regije, a to je da ne bismo trebali razmišljati o tim strategijama, o, o formama koje, kao oblicima koje potiču, potiču arhitekturu više vladinih tijela, nego i kao jedan eksperimentalni način da testiramo nove pristupe i nove politike. Teško je možda pročitati što imamo ovdje na ekranu, ali ovdje imate takozvani eksperimentalisti sustav upravljanja na, u, više razinskom okruženju. To je vezano za europski semestar gdje zemlje članice se dogovaraju da oko zajedničkog širokog okvira u određenim područjima politike, a zatim delegiraju takozvanim lokalnim jedinicama, a to su zemlje članice, regije, i onda njima znači dobiva, one dobivaju mogućnost provedbe određenih aktivnosti i onda povratno informiraju o, kako bi se unaprijedio taj sustav upravljanja. Tako da ono eksperimentalno više nije eksperimentalno nakon što je bilo testirano. I to je zapravo i glavna poruka koju ja imam za vas. Trebamo barek s akademskog stajališta stvarno omogućiti ovakav pristup tim e, makroregionalnim stragama jer su one u ovom trenutku zapravo ipak još eksperimentalne. A to zapravo znači da kao zajednički okvir koji je dogovoren, a čak i potaknut od nekih zemalja članica, postoji takva strategija i postoji visoko razinska skupina zemalja članica koje u konačnici znači zapravo vode cijeli taj postupak i one su se dogovorile, odnosno dogovaraju se o sektorima politike i zatim se ono što je odlučeno delegira nacionalnim koordinatorima koji su Zatim dolazi do te arhitektura upravljanja gdje postoje koordinatori politika koji definiraju određene e, prioritete. A te osobe onda imaju određenu slobodu u tome kako će provesti politike Europske unije u određenom području i dati povratnu informaciju. Znači to je, e, da vidite da je to dosta kompleksna arhitektura to je možda i područje gdje se može kritizirati, ali ako to gledate kao dio eksperimenta kojim se testiraju novi načini međunarodne suradnje između zemalja članica vezano za pojedini geografski teritorij koji ima određene specifične i, i kulturu, identitet i tako dalje i tu može biti velika razlika. Uzmite recimo Baltičko, kontekst Baltičkog mora, usporedite to sa jadransko-jonskim kontekstom pa ćete vidjeti o čem se govori. To se radi kroz ta područja prioriteta. Tu sam izabrao ovo da bi vam pokazao još jedan zanimljiv elemenat suradnje na makroregionalnom e, kontekstu gdje se ne radi samo o pojedinačnim strategijama nego u konačnici mislim da je najvažnije je da ovaj eksperiment, za ovaj eksperiment da je on na neki način usporediv. Prema tome možete zapravo uspoređivati dosta jednostavno različite strategije makroregija i vidjeti što postižu i može se tu uzajamno učiti iz pojedinih strategija, a sa mog, koliko sam ja vidio, to je ono najnovije što možemo vidjeti kao razvoj i to je ono što mogu dobiti dionici jer mogu znači učiti iz tuđih primjera i konačno moja zadnja točka odnosi se na izazove da bismo stvarno morali, da bi mogli govoriti o ovoj temi moramo jasno vidjeti koji je učinak te strage da počnemo zapravo je još uvijek dosta teško reći koja je procijeniti učinak tih makroregionalnih strategija. Europski revizijski sud ima posebno, posebno izvješće o Baltičkom moru gdje se govori da je teško procijeniti stvarni učinak strategije, no sve više shvaćamo da postoji učinak iako nam vjerojatno treba još vremena da to kako treba definiramo. Vidimo isto tako i određene okvire koji se pojavljuju za suradnju institucije su se, e, su se e, razvile i više ne vide sve kao eksperiment nego su, nisu više eksperiment nego su postale trajnije prirode i kao što svi znate makroregionalne strategije zapravo postale su dio različitih programa Europske unije iako je to za sada još uvijek često samo na papiru, pa je pitanje kako se to može bolje napraviti, recimo kako možemo ojačati taj transnacionalni element. Jasno, tu postoji izazov, ostaje izazov koordinacije, sustav je kompleksan, ali kompleksan je i za pojedine aktere kao što je Europska komisija, da i ne govorimo o zemljama članicama. Važna odlika cijelog tog pristupa je da su integrirali i partneri koji nisu članice Europske unije u različitim, do različite mjere u Baltičkom moru, na, regiji Baltičkog more, Norveška je na neki način uključena, iako nije jako aktivna ali u drugim strategijama to je drugačije. Uzmite recimo slučaj Dunava gdje imamo uključeno nekoliko zemalja koje nisu članice Europske unije, ali imaju ambiciju da to postanu, a postoje i regije koje nemaju e, strategiju da odmah postanu dio Europske unije, kao što je Ukrajina ili Moldavija, ali ipak su uključene i ove, u ove napore i mogu od toga imati koristi. Zatim se postavlja i pitanje međuvladinih tijela kao što je vijeće država Baltičkog mora koja ima značajnu gulu u implementaciji strategije. Čak bi se moglo reći da sve više taj klasični oblik regionalne kooperacije postaje važan e, akter koji e, daje već značajnu podršku u određenim područjima. Jasno je da uspjeh strategija makroregionalne politike ovisit će o tome koliko su aktivne zemlje sudionice. Da zaključim, e, mislim gledao sam, jasno sam rekao da ovo, ovu strategije na makroregionalnoj razini treba gledati kao eksperimentalno sa svim reperkusijama koje idu s time, u nekim slučajevima e, te su strategije zrelije nego u drugima e, treba vidjeti zapravo kojim mjerama se može e, definirati napredak koji je postavljen vezano uz neka mjerila i standarde. U drugim slučajevima možda bi bolje bilo reći da se u tim strategijama zapravo radi o poticanju suradnje u okviru određene regije što je također jedan važan cilj po sebi. makroregionalne strategije drugačije su od multilateralnih strategija regionalne kooperacije, to jesu strategije Europske unije radi se o implementaciji globalnih politika Europske unije na u manjem okviru isto tako prihvaćanje i približavanje suradnje na razini regije. Govorio sam i o pitanju e, usporedivosti. Tu imamo mogućnosti e, usporedbi e, suradnje na pojedinim regijama, što nismo mogli prije dok smo imali samo klasičnu međuvladinu suradnju regija kao što je ta strategija. Isto tako, regionalizacija Eh, određenih politika Europske unije još je jedna mogućnost koja omogućuje bolju koordinaciju. Za, zaključit ću s ovim preporukama. Stvarno bih predložio da uzmete u obzir činjenicu da moramo eh, eh, izbjeći tu takozvanu stavljanje u silose ove strategije makroregionalna strategija, e, odnose na više toga moramo razmišljati kako ćemo e, na srednjoj razini e, definirati ulogu definiranja politika kako bi one stigle do pojedinih ministarstava i naravno trebamo razmišljati i o vezama između kohezijske politike i ovih strategija. Isto tako i tu mislim da postoji tu važna uloga Europskog parlamenta da preuzme određene funkcije u nadziranju i praćenju onoga što mislim, se nadam da će biti uspjeh ove makroregionalne strategija. Hvala vam. Hvala, znam da sigurno ima puno pitanja i komentara. No, za sad ćemo nastaviti s prezentacijama, a pitanja ćemo ostaviti za kraj. Sad ću dati riječ gospođi Nermon Kajte. Nadam se da sam dobro izgovorila. Ona je iz Ministarstva financija, odjela za kohezijsku politiku iz Republike Litve i govorit će o doprinosu ESIFA strategije Europske unije za regiju Baltičkog mora. Vaše iskustvo. Hvala. Hvala dame i gospodo. Dobro jutro. Zadovoljstvo mi je biti ovdje i predstaviti litavsko iskustvo o provedbi strategije e, Europske unije za regiju Baltičkog mora. Ja radim u Ministarstvu financija koje je odgovorno za europske kohezijske fondove. Uglavnom radim na pitanjima programiranja i 2000 u razdoblju 2014. do 2020. moja odgovornost e, da mi pronađemo naše mjesto u nacionalnom e, u sustavu kohezijskih fondova. Svoju prezentaciju podijelila sam na dva dijela. Kao prvo, e, podijelit ću s vama što smo učinili u okviru EUSBSR-a, znači našem sustavu kohezijskih fondova, sagledat ćemo i rezultate trenutačnog programskog razdoblja, a onda ćemo i malo e, ću dati neke ideje, reći ću koji su bili izazovi i preporuke što se može poboljšati. Radi jasnoće željela bih predstaviti nacionalne strateške dokumente za ESI fondove Imamo dakle partnerski ugovor koji pokriva pet ESI fondova i tri operativna programa. Jedan je za ruralni razvoj, jedan je za sektor ribarstva i jedan je za tri kohezijska fonda ERDF, ESF i kohezijski. E, dakle, ja ću se usredotočiti na kohezijski dio sustava. Pripremajući se za razdoblje 2014. do 2020. mi smo uložili dosta napora da ugradimo EUSBSR u naše strateške dokumente. U našem partnerskom ugovoru imamo određeni broj aranžmana koji pokrivaju koordinaciju, monitoring, evaluaciju i druge, druga pitanja vezana u EUSBSR. BSR ono što mi smatramo je da je to projekt koji pridonosi našoj strategiji. Takav projekt mora ispuniti dva projekta, dva uvjeta. Mora biti relevantan za naša područja politike, mora imati horizontalni učinak i e, drugo treba biti proveden s međunarodnim partnerima. E, sjetite se ova dva uvjeta koja će biti bitna kad spomenem i pitanja praćenja. Ulaganja u Litviju prilažu svim trima ciljevima, znači mi želimo ulagati u okoliš, želimo povezati regiju kroz energetski transportni sektor i želimo povećati blagostanje promicanjem poduzetništva malih i srednjih poduzeća i zapošljavanja. Naš operativni program identificira područja politike koja su relevantna za svaku prioritetnu os našeg operativnog programa. Dakle, EU ulaganja u Litvi pridonose energetici, transportu i inovacijama i nešto manje obrazovanju, opasnostima i sigurnosti. No, identifikacija ovih područja omogućava nam da vidimo širu sliku i potencijalna područja suradnje. Međutim, to ne znači da se neki projekti možda ne mogu pridonijeti i drugim područjima politika, e, primjerice zdravstvo. U našem nacionalnom zakonodavstvu imamo takozvane zakonodavne odredbe koje podržavaju EUS, EUS BSR, koje se odnose na raspored sredstava ili korištenje ušteda iz projekta za nove aktivnosti koje se provode sa međunarodnim partnerima i gdje postoje transnacionalni projekti suradnje. Također postoji mogućnost da se dio dodijeljenih sredstava potroši i izvan e, područja samih operativnih programa. Mislim da te zakonske odredbe daju dobru osnovu za transnacionalne aktivnosti suradnje. Naša provedbena tijela imaju mogućnost odabrati kriterije za odabir projekata koje daju prioritet projektima koji pridonose ovoj strategiji. što su ti kriteriji postavljeni u slučaju pet mjera. Iako možda nemamo toliko veliki broj mjera, E, mislim da to pokazuje da je strategija izuzetno usredotočena. E, također imamo i zahtjeve za naše institucije koje pripremaju uvjete financiranja i e, kod identificiranja koje mjere pridonose toj strategiji. Slično, slične zahtjeve imamo za projektne menadžere koji trebaju utvrditi da li projekt koji žele provesti koju dodanu vrijednost ima u smislu na naše strategije. E, cilj ovoga je povećati institucionalne e, svijest institucionalnih i projektnih menadžera, no nije u svim slučajevima to dovoljno precizno. Kao prvo, mjere su vrlo složene i nije nužno da svi projekti ili određena mjera pridonose strategiji, a kao drugo institucije, osobito potencijalni projektni menadžeri, ponekad im nedostaje kompetencija za EU, EUS BSR. 2015. unaprijedili smo sustav um praćenja i želio bih naglasiti da nemamo posebni sustav praćenja EUS BSR-a. E, imamo jednu oznaku e, koja nam e, pomaže E, vidjeti koji je doprinos projekta strategije. I to mjerimo na dvije razine i prema ona spomenuta dva uvjeta. Prvo spominjemo tematski doprinos, znači da li je tematski to pridonosi toj e, strategiji, a zatim mjerimo i aspekt transnacionalne suradnje. Takve funkcionalnosti u ovom periodu olakšale su proces praćenja, osobito u usporedbi s onim što smo imali 2007. i 2013. Trenutačno mi ne možemo pokazati baš neki impresivni broj projekata transnacionalne suradnje, ali ovo nam omogućuje da utvrdimo područja transnacionalne suradnje. Neću sad previše govoriti o ovom slajdu, Želim samo pokazati koje su to platforme kojima promičemo suradnju. Mi sudjelujemo u um, mreži uh, upravljačkih tijela EDF-a i koordinatori smo eafard Također smo i voditelji mreže uh, Europskog poljoprivrednog fonda. Te platforme su dobar, dobar forum za međunarodne projekte suradnje. Kao što sam obećala na početku prezentacije, ovdje vidite neke brojke vezane uz i programsko razdoblje. Od početka programskog razdoblja svi projekti koje smo počeli provoditi, gotovo 27% se smatra da pridonosi u SPSR-u. Međutim, ako ćemo govoriti istinu, taj postotak pokazuje samo tematsku kontribuciju, tematski doprinos, a transnacionalni projekti suradnje su samo kap u moru. Za te projekte potrošili smo 2,3% od tri ESI fonda u cijelom razdoblju i ti projekti najviše se provode na područjima istraživanja i razvoja, malih i srednjih poduzeća i energetike. Kad vidimo takve rezultate, e, naravno pitamo se zašto obuhvat projekata suradnje se nije značajno povećao ako imamo sve e, zakonske odredbe i sve ono što je potrebno kontekstualno. E, naravno, postoje tu neka uska grla Danas bih htjela spomenuti tri. E, vjerujem kad bi svi u ovoj prostoriji imali priliku vidjeti jednu ideju koja koja, im padne na pamet, mogli bi imati i više izazova, ali koncentrirajmo se na ova tri. Kao prvo, mali je broj ljudi koji poznaje EUSBSR. E, samo EU, EU barometar je pokazao da samo 13% stanovnika poznaje ovaj instrument, dok u drugim instrumentima je čak i manja svijest o tome. Zatim postoji čak i manjci, odnosno nedostatak institucionalne svijesti u tom instrumentu. E, znači, kako će neko ko ima, ima mogućnost e, poduzeti te promjene, ako ne vjeruju u to kako se te promjene mogu ostvariti. I e, na kraju, nedavna iskustva sa eh, ovim tijelima pokazuju da im među zemljama postoje različita pravila provedbe ovih programa i vrlo ih je teško kombinirati. To su ta uska grla temeljem kojih bih ja željela dati tri preporuke što se može poboljšati. Kao prvo, ono što trebamo učiniti je povećati vidljivost eh, strategije za regiju Batičkog mora Daću vrlo kratak primjer kohezijske politike u Litvi. U Litvi je kohezijska politika vrlo uspješna i ima veliki interes naših građana. Nedavna anketa pokazala da je više od 90% litavskog stanovništva je upoznato s kohezijskom politikom. Osam od deset e, ispitanika tvrdi da su čak osobno imali neke koristi od europskih ulaganja. Tako da kad govorimo o EU e SBSR-u i samo 14% i ovih 90% u odnosu na kohezijsku politiku, mislim da ne treba ništa drugo govoriti. Kad govorim već o vidljivosti, moram reći da moramo povećati vidljivost alata e, transnacionalne suradnje. Mi imamo platforme, imamo web sajtove za e, potragu za partnerima, no malo je ljudi koji znaju za to. Druga preporuka jest da e, USBSR bude neizbježan. Rekla sam e, već da zahtjevi koje imamo za naše institucije, potencijalne projektne menadžere da utvrde pridonose li projekti sbsr u e, to doista može povećati institucionalnu i javnu svijest. Ta svijest se ne može povećati samo zato što mi to želimo. To je u ljudskoj prirodi. Ali, doista mislim da je bolje ići napred i polako, nego uopće ne ići napred. Svaki puta kada dobijem neki poziv e, ko, gdje me pitaju za EUSBSR, mislim da to je jedna mala pobjeda prema ostvarenju velikog cilja. Također moramo stvoriti poticaje za transnacionalnu suradnju. E, kriteriji za odabir projekata samo su jedan primjer. Možemo imati i drugih poticaja, primjerice dodatno financiranje, pa i neke nefinancijske koristi. Svi ti poticaji trebaju biti temeljeni na jednostavnom pravilu. Potencijalni projektni menedžeri trebaju vjerovati da je ono što one koristi koje će otvariti da vrijede tih napora koje će danas uložiti. I zatim imamo pitanje fleksibilnosti i pojednostavljenja pravila. O tome smo dosta govorili u pripremi sljedećeg programskog razdoblja. Mislim da je transnacionalna suradnja ono područje gdje nam je, su potrebna jednostavna, jasna i fleksibilna pravila koja lako kombinirati i koje promiču suradnju, ali u ne opterećuju. Dakle, ja za komisiju trebamo pripremiti predloge e, takvih e, propisa i naravno onda je e, važna uloga i na vijeću i parlamentu. I na kraju svoje prezentacije reći ću da je rad EU SBSR-a daleko od savršenog, imamo dosta izuzova, no istovremeno imamo i dobrih potencijala. I danas svima želim da budemo ambiciozni i da koristimo e, snagu koju imamo kako bismo ostvarili promjene koje želimo. Ovo su moji kontakt podaci ako imate kakvih pitanja. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Felix Moldovan koji će predstaviti Europsku strategiju za Dunavsku regiju e, perspektive nakon 2020. Gospodin Moldovan će govoriti u ime mađarskog predsjedništva strategije Europske unije za Dunavsku regiju. Hvala vam. Poštovani gosti, hvala kao prvo na pozivu, hvala što ste mi omogućili da predstavim naše iskustva vezano uz provedbu strategije podunavske regije. Prije nego što krenem, želio bih reći da stvari koje ovdje govorim nisu konsenzus strategije podunavske regije, već su samo iskustva mađarske strane u provedbu te strategije. Govoriti o budućnosti je težak izazov, čak i u uobičajenim normalnim vremenima, no izazovi s kojima smo sada suočeni čine tu procjenu još težom. Ja sam pobrojao nekoliko natuknica ovdje, nekoliko izazova s kojima se sada bavimo. Prvo imamo pregovore oko Brexita, koji će imati utjecaja na kohezijsku politiku nakon 2020. Zatim pregovori oko sljedećeg multi, e, višegodišnjeg financijskog okvira koji će početi negdje sljedeće godine. Europska komisija je izdala pet dokumenta o budućnosti Europske unije koje predstavljaju jako različite mogućnosti koje zemlje Europske unije mogu slijediti. I u tom kontekstu gdje je toliko varijabli koje definiraju što su to um, definirati makroregionalne strategije je vrlo teško. S druge strane moram reći da je najstarija makroregionalna strategija tek 8 godina stara. Znači postizanje funkcionalne strategije koja će uključiti toliko zemalja i toliko područja prioriteta, ne može se to ostvariti u osam godina. Potrebno je dati više vremena makroregionalnim strategijama, no, e, budući da nam je sljedeći višegodišnji financijski okvir na pragu, mislim da je vrijeme da izvučemo zaključke i oko koraka koje je potrebno poduzeti u predstojećem razdoblju na početku svoje prezentacije izniču neke točke oko toga kako mi gledamo na provedbu e, podunavske strategije. Svi su svjesni što je to što e, je zapravo bitno za provedbu, da nema e, novih političkih potica i nema novih financijskih sredstava i tako dalje. Meni je to sve jasno, no ta tri ne e, su zapravo dovela do toga da nema političkih inicijativa, nema vidljivosti i nema osjećaja vlasništva za e, te projekte. Možda to zvuči jako grubo, ali evo to je činjenica na provedbenoj razini jer ono što trebate učiniti je pogledati e, koliko e, visokih političara sudjeluje na godišnjim forumima, onda vidite da je došlo do pada u interesa za ovakve strategije. Ono što je činjenica da određeni operativni programi u Mađarskoj uopće nisu svjesni postojanja makroregionalnih strategija, što je šteta jer bi te makroregionalne strategije mogle osigurati strateški poticaj za e, upotrebu ovih sredstava Europske unije i doprinijeti da se ta sredstva troše učinkovitije. Što se tiče ovog e, činjenice da nema osjećaja vlasništva na tim, činjenica je da je skupina za upravljanje ovoj, ovom Danavskom regijom nisu sve zemlje jednako predstavljene u njoj. Neke zemlje poduzimaju velike napore i sudjeluju na tim sastancima, no u proteklim godinama dosta je palo to sudjelovanje. to je apsolutni problem koji moramo rješavati ako želimo da makroregionalne strategije ispune svoj puni potencijal. Zbog svega navedenog i zato što nema značajnog političkog poticaja za makroregionalne strategije, one i dalje ostaju vrlo slabi instrument. S jedne strane mogu to shvatiti jer u slučaju strategije podunavske regije struktura same strategije je vrlo komplicirana. Imate nacionalne koordinatore, imate um, upravljačke skupine i prodaja, prodati tu ideju makroregionalne strategije i reći zašto ovaj oblik suradnje bi mogao biti koristan nekome ko nije uključen u strategiju, e pa to se pokazalo jako teško. Još jedan izazov strategije podunavske regije jest da ona e, uključuje prioritete koji su vrlo, vrlo raznoliki. Imate s jedne strane Baden-Württemberg, i primjerice Moldaviju s druge strane te ljestvice. Sigurno da možete se predočiti da mm, potrebe i prioriteti e, te dvije zemlje su sigurno jako raznolike i teško je ostvariti regionalni konsenzus bez obzira na to o kojem pitanju se radi. Što se financiranja tiče, nema veza između makroregionalnih strategija i operativnih e, programa. Kao što sam rekao ranije, jako mali broj operativnih programa, programa financiranja e, su svjesni postojanja makroregionalne strategije. S jedne strane, postoje i pojašnjenje za to kad se pregovaralo o ovoj strategiji, E, većina operativnih programa je već e, imala svoj definirani okvir. Ono što treba izbjeći u buduće jest da se ta greška ne ponovi u sljedećem e, višegodišnjem financijskom okviru. Ono što značajno sprečava učinkovitu provedbu strategije jest da ne postoji povjerenje između instrumenata financiranja i onih koji provode strategiju. Način na koji se to rješava jest da se stvara značajna birokracija koja doista usporava financiranje projekata, koja usporava napredak i spriječava one ljude koji imaju možda neke ideje s kojima bi izišli i koje bi pokušali predložiti kao projekte. I moja zadnja natuknica je o ograničenoj suradnji između četiri makroregionalne strategije. To je evo nesretna okolnost ovdje jer iz mog e, ograničenog iskustva smatram da možemo dosta naučiti jedni od drugih, imamo dosta najboljih praksi koje možemo preuzeti jedni od drugih. One starije makroregionalne strategije prošle su kroz te e, korake koje nove strategije tek e, imaju pred sobom. I povećanje makroregionalnih strategija u budućnosti bi trebalo biti prioritet. No evo, nije sve crno. Mislim da ima dosta potencijala i e, sastavio sam i dva slajda sa preporukama koje trebate razmotriti. Jedan od najvećih izazova jest e, gdje nema možda još konkretni, konkretnu preporuku jest kako podijeliti političke poticaje. Ono što trebamo učiniti jest da političko predstavljanje na visokoj razini bude iza ovih političkih strategija. Moramo dati zamah ponovno ovim strategijama jer tek tada one mogu biti korištene kako bi se e, riješili sadašnji izazovi Europske unije. Makroregionalne strategije doista e, daju platformu za izravniju i skreniju komunikaciju. No, nisam vidio da one ipak predlažu e, rješenja za krize s kojima se suočava Europska unija. Mađarska organizira godišnji forum u listopadu i mi to moramo riješiti u predstojećem razdoblju. Primjerice, ako govorimo o energetskoj sigurnosti, diversifikaciji u području energetske sigurnosti, ja nisam vidio da makroregionalne strategije imaju tu e, neki e, odgovor na to. Makroregionalne strategije predstavljaju i priliku da se prikupe mišljenja zemalja članica koje sudjeluju i daju moguća rješenja za te krize. No kako bi se to ostvarilo, kako bi one doista bile alat za rješavanje tih pitanja, treba ponovno promisliti o akcijskom planu i treba ga racionalizirati. Kao što sam ranije spomenuo, to je vrlo komplicirani sustav koji mora biti više usredotočen jer samo onda možemo nastojati e, ostvariti one, pomake o kojima je kolegica kolega iz Batičke regije također govorio. E, što se tiče aspekata toga, financijskih aspekata, što treba poboljšati, pa treba ugraditi multiregionalne strategije u sljedeći višegodišnji financijski okvir. To je jako važno, bez financijskog e, financijske podrške, makroregionalne strategije ne mogu biti učinkovite. Upravo sam dobro poruku da moramo ubrzati. Pokušat ću biti e, sažet. Ja bih još satima mogao govoriti o tome, ali bojim se da to nije prihvatljivo. Znači, ono što nastojimo učiniti u Mađarskoj je stvoriti platformu za operativne programe. Upravljačka tijela operativnih programa u Mađarskoj se trebaju naći i vidjeti kako pridonijeti Dunavskoj strategiji i kako e, ta donoska strategija može njihove izdatke učiniti učinkovitijima. U smislu koordinacije mi imamo i trio predsjedništva koje treba preuzeti više stratešku ulogu u određivanju smjera u kojem EUSBSR treba ići. Ne znam koliko vas je svjesno, ali predsjedništvo EUSBSR-a mijenja se svake godine i utvrđuje trebaju se utvrđivati zapravo ciljevi e, tog trojnog predsjedništva. Trojno predsjedništvo treba određivati ciljeve slično kao što se to radi u vijeću. Trebamo izaći sa dobrim projektima, projektima koji rješavaju neka lokalna pitanja e, i trebamo razumjeti kako makroregionalne strategije rade i funkcioniraju i tako možemo pomoći u njihovoj provedbi. Nacionalni koordinatori također trebaju proračun. Nedostatak osjećaja vlasništva nad ovim projektima u zemljama, govorim najčešće o zemljama koje nisu članice Europske unije i koje nisu u stanju e, isfinancirati recimo čak ni putovanja na te sastanke, to se može riješiti tako da se nacionalnim koordinatorima osigura proračun za putovanja i smještaj kako bi i oni bili za stolom kad se donose odluke. Administrativni kapaciteti su nešto što također trebamo poboljšati jer u određenom broju zemalja EU, SBSR i nacionalni koordinatori imaju važne zadaće kao i njihovi diplomatski kolege. Kako bi oni bili učinkovitiji, potrebno je da svaka zemlja preuzme vlasništvo nad ovim projektima i poboljša svoje administrativne kapacitete. Imam još dvije, tri minute. Vrlo ću kratko govoriti što trebamo izbjeći. Europska komisija je sastavila jako dobar dokument o sadašnjoj razini provedbe makroregionalnih strategija. Mi se slažemo sa većinom predloga koje su iznijeli. Postoje neke gdje bismo savjetovali oprez. U našem iskustvu rotacija prioritetnih područja nije rješenje za EU-SPSR mi želimo da koordinatori e, budu aktivni na područjima prioriteta koji su vodili prethodnih nekoliko godina, prevelike promjene e, ometaju provedbu. Također treba možda i e, ograničiti prioritetna područja, ali to kao instrument, zadnji instrument prije bismo trebali podržati provedbu. Postoje neki dobri primjeri i to je moj zadnji slajd Rotirajuće predsjedništvo e sdr om je jako dobra ideja. Vidimo da e, da zemlje jedva čekaju preuzeti predsjedništvo u određenim slučajevima. E, zatim, to je obično događaj koji privuče veliki broj dionika koji pokazuje da postoji interes za makroregionalnim strategijama, ali ono što trebamo učiniti je prikupiti naše podatke i iskustva i poboljšati ih. I zadnja misao, naš pristup e, predsjedništvu i jedan od naših prioriteta bio je uključiti susjedne neeuropske zemlje u provedbu strategije. Vjerujemo da E, EU može biti koristan alac za europske politike proširenja i susjedstva. Pokrenuli smo određeni broj projekata koji je odobrio Dunavski transnacionalni program i dosta njih je uključilo i susjedne europske zemlje. Projekti su uključili e, susjedne e, europske zemlje i mislim da je to način da kroz projekte uključimo one zemlje EUSDR-a koje nisu članice Europske unije. Omogućiti eh, im eh, kako eh, Europska unija, naučiti kako Europska unija funkcionira, samo će ih čvršće povezati sa Europskom unijom kasnije. I imate moje slajdove na stolu, ja bih e, doista mogao imati ovo izlaganje još e, jako dugo, ali ako imate kakvih pitanja, moji kontakt podaci su na slajdu. Hvala vam na mogućnosti i nadam se da se vidimo 18. i 19. listopada u e, Budimpešti za na šestom godišnjem forumu Dunavske strategije. Hvala. Hvala vam također što ste nas pozvali na taj forum. A sada dajem riječ gospodinu Nikoli Favi, koji je direktor Ureda za istraživanje, analizu i upravljanje znanjem iz Odjela za kohezijsku politiku predsjedništva Vijeća ministara Italije. On će predstaviti informacije o drugoj makroregionalnoj strategiji, to je Europska strategija za Jadransku i Jonsku regiju a predstavit će također Europsku strategiju za Alpsku regiju da će analizu sa stajališta upravljanja. Imate riječ. Hvala. Hvala predsjednice. Zahvaljujem na pozivu. Ja ću danas govoriti o e, dvije strategije koje su najmlađe među ovima. Moju sam prezentaciju učinio kako bih potvrdio ono što imamo u programu aktualnim činjenicama. Radi se o upravnom pokušaju da se ova strategija provede. Ali na samom početku ove prezentacije htio bih potvrditi ono što su kolege i kolegice rekle. Jer dok sam ih slušao, otkrio sam da imamo mnoge stvari koje su zajedničke. U jednom trenutku čuo sam neke stvari koje su stvarno relevantne. Tako da neću to sve ponavljati u svojoj prezentaciji. Na kraju svoje prezentacije daću neke zaključke i promijenit ću neke rezultate koje su iznijeli kolege prije mene zato što mislim da su oni sakrili detalje. Strateški se slažem sa većinom stvari koje ste rekli, ali u praksi ja sam procijenio rezultate i vidio sam da neke stvari nisu tako loše kako izgledaju. Ako ih želite promijeniti, morate biti vrlo oprezni jer tu postoje neki rizici. slažem se s idejom pojednostavljenja pravila, financiranja i uloge institucija koje e, su prisutne u makroregijama. Makroregije su odličan način da se e, premoste neke krutosti ovog sustava. Slažem se sa povećanom suradnjom između različitih partnera i zemalja i tako dalje. još važnije je uključiti još dva ambijenta. To je politički ambijent i tehnički ambijent. To su konteksti koji su ponekad previše razdvojeni, pa ih treba uključiti u tu priču. I četvrto i najvažnije je usklađivanje drugih aktivnosti i sredstava. Ne mislim samo na e, program CITE, nego i na nacionalne programe regionalne programe i fondove kojima upravlja komisija. Kad govorimo o nekim makroregionalnim aktivnostima kao što su prijevoz, um, more i tako dalje, dakle čitav sustav mora se prilagoditi kako bismo postigli neke rezultate. Ovo su stvari s kojima se ja slažem. Što se tiče regija, ja ću usporediti rezultate sa iskustvom iz ove regije. E, radi se o dvijema najmlađim e, strategijama, kao što sam već rekao. Jadransko-jonska regija je ovo što ovdje vidite. Imamo četiri države članice i četiri države nečlanice Europske unije. To je mm, teško područje jer, kao što znate, tu se dogodio rat, odnosno dogodili su se ratovi samo prije 15 godina. I vrlo je važno da makrostrategije imaju važnu ulogu, ali i političke inicijative koje su poduzete odmah nakon završetka ratova kako bi se uspostavio dijalog između tih država sustav je ovdje prikazana. vidjet ćete koji su rezultati. Osjećaj vlasništva među ovim državama prilično je dobro raširen zbog veza koje su uspostavljene u prošlosti. To je bilo relevantno za rješavanje mnogih problema koji postoje u toj regiji. Ipak postoje neki problemi koje treba riješiti zato što, kao što vidite, ova regija ne uključuje Kosovo i bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju. A te uključivanje tih dviju država bio bi naš sljedeći korak. Što se tiče upravljanja ovom regijom i makrostrategije, imamo e, upravni odbor i predsjedništvo je rotirajuće Time želimo e, ojačati njegovu ulogu. Naučili smo od drugih makroregija i zato sada usvajamo trojno predsjedništvo kao metodu za dugoročnije vodstvo kako bismo imali zajedničko predsjedništvo, kako bismo mogli surađivati s drugim zemljama i kako bi e, proces donošenja odluka bio e, podijeljen među članicama. E, onda imamo tematske upravljačke skupine koje se koncentriraju na uočavanju prioriteta u području i koncentriraju se na uočavanje problema kojim onda treba dati oznaku. Mi to tako zovemo označivanje. Imamo institucionalnu i regulatornu analizu koju ove skupine trebaju provesti, zato što možete mnoge aktivnosti provesti čak i bez programa. Jednostavno prepoznajući koje su zajedničke karakteristike u nekim područjima. U slučaju Jadrana imamo takozvani lovostaj kada nije dozvoljeno, dozvoljen ulov ribe. Ne bi bilo logično da Italija, na primjer, ima lovostaje, Hrvatska ne ili obratno. Tako da postoje mnogi problemi koji se mogu i riješiti e, razgovorom. Što se tiče eu a e imamo svakako e, zaštitu okoliša, ali i dijalog je jako važan čak i prije provođenja strategije. Mm, mi znamo da su neke zemlje bile u ratu u prošlosti, ali poanta je u tome da sada svi razgovaramo međusobno. E, ponovno smo uspostavili neka prijateljstva. Vidio sam primjer prije nekoliko godina e, država koje su nekad bile u ratu, a sada normalno komuniciraju i to tako treba biti. Mislim da se osjećaj vlasništva nad ovim projektima stvarno primjećuje u nekim državama, pogotovo u državama koje nisu članice Europske unije. Ipak financijski postoje velike poteškoće jer mnoge države e, su e, sa oduševljenjem prihvatile sudjelovanje, ali nešto treba učiniti kako bi im se dao poticaj za sudjelovanje još jače u budućnosti. Kao što sam već rekao, trojno predsjedništvo nam omogućava da povećamo vodstvo u ovoj strategiji i tako možemo imati ulogu vodstva i u tehničkim skupinama. Ne direktno, nego jednostavno oni trebaju samo e, se baviti tehničkim pitanjima, ali nije samo u tome njihova uloga. Imamo i jaču ulogu e, upravnog odbora, ali tehnička autonomija tih e, upravljačkih skupina vrlo je važna. I oni raspravljaju također i o institucionalnom i regulatornom okviru. I još važnije je e, što imamo rezultate ovih nastojanja, a to je da ne samo uskladimo e, sredstva, nego i pravila koje se primjenjuju u ovoj strategiji. Ne samo e, fondove za europsku teritorijalnu suradnju, nego i fondove koje daje Unija. Dakle, pokušavamo dijalog potaknuti još više. U, po mom sudu uloga komisije, a također institucija koju ja predstavljam, tako mislim, ta uloga je nešto preslaba. Dakle, komisija se zapravo povlači iz predsjedništva, zato što tu postaji osjećaj vlasništva država. To je u redu poticati, ali tehnički gledano uloga komisije je jako važna i e, državama članicama, pogotovo mlađim članicama, manjim članicama, teško je shvatiti pravila postupanja e, i čak je i starijim službenicima koji već se godinama bave o ovakvim temama bilo teško naučiti pravila. Ovo je iskustvo EU-SAIRA. E Što se tiče EU-SALPA, ta strategija je nešto drugačija. Radi se o vrlo bogatoj regiji. Države članice su mnogobrojne, tri e, te članice su među utemeljiteljima Europske unije. i oni vrlo dobro znaju o čemu se ovdje radi, ništa im nije novo. Ova je posljednja strategija, makrostrategija koja je stvorena. Vjerojatno, odnosno sigurno, zato što neke regije jasno žele pokazati da su autonomne i da su različite. Imaju financijske, političke, institucionalne kapacitete e, da to pokažu. Dakle, to nije e, ambijent gdje postoje velike poteškoće u suradnji. Imate jako puno e, političkih i tehničkih pitanja o kojima se treba porazgovarati, ali postoji kapacitet za to. U tom pogledu upravljanje je prilično e, komplicirano jer nemamo samo upravni odbor i upravljačne upravljačke skupine, u ovom slučaju se zovu akcijske skupine, imamo i opću skupštinu, a to je najviša politička razina predstavništva na kojoj se pretpostavlja da će se izdati glavni politički orijentiri. E, neke aktivnosti su e, nešto zastarjele. Na primjer, imati godišnji forum je trenutak kada se daju političke izjave koje onda se ne prenose nužno na upravni odbor ili upravljačke skupine. Dakle, e, u tom slučaju poslije nema provedbe. E, dakle, glavno ograničenje ove najmlađe strategije, mada je možda prerano da još damo ocjenu u tome, jest po mom sudu, a i prihvaćam odgovornost te izjave, zato što je to nešto što ne govorim u javnosti. Dakle, činjenica da je došlo do određenih jasnih izjava o autonomiji i zbog toga nismo došli do konkretnih rezultata. Dakle, političke izjave e, se daju, ali nakon toga nemamo e, praktičnu provedbu i rezultate. Dakle, ova dva područja trebaju biti neovisna, ali naravno onda trebamo na kraju dobiti rezultate. Dakle, zbog toga je došlo do kašnjenja akcijskih skupina u postizanju nekih rezultata. Po trenutnim predsjedništvom makrostrategije, a predsjedava Bavarska, dogodilo se da su oni predstavili svoje vodeće projekte koje onda drugi partneri nisu prihvatili. E, dakle, upravni odbor nije priznao te programe, dakle razne skupine potiču vlastite programe, e, svi su nečiji prijatelji i ako potičemo svi vlastite prijatelje, onda na kraju posao ne biva odrađen, to je problem. Ali jako je važno sljedeće, skupine su jasno priznale da regionalna i centralna koordinacija moraju imati svoju ulogu. Inicijative moraju krenuti od ozdo, a postoji nacionalna razina koja onda može uravnotežiti razne ideje i projekte kako bi se sve uskladilo, a onda kreće dijalog s partnerima na tehničkoj razini. Na samom kraju imamo prijedloge, a s druge strane politička razina mora učiniti to isto. Međutim, tko sam ja kako bih političarima govorio ono što trebaju činiti? oni su izabrani i trebali bi znati što im je činiti. Ipak, rekao bih, sada bih govorio samo o posljednjem godišnjem forumu. Neki regionalni predstavnici bili su prisutni, ali nisu bili prisutni nacionalni predstavnici. Dakle, neke vlade eh, se samo sastaju, ehm, rukuju se, ljudi se rukuju, ali nakon izjava više nema konkretnih djelovanja. Zato smo eh, odlučili se osvrnuti i na to kako dalje. Mislim da je makro, su makroregionalne strategije općenito pozitivno iskustvo. Iskustvo u kojem države, regije ali i periferna područja države, ali ne i unije, se susreću. Ali ne radi se samo o zemljopisnom i teritorijalnom razvoju, nego se radi o e, spoznaji granica nekih aktivnosti. Kada prelazite granice države europskih pravila i politika. Dakle, zajedničko upravljanje, koordinirano upravljanje strateškim politikama je ono što e, makroregionalna strategija može poticati. Kad govorimo o rješavanju problema e, pravila u uredbi, e, ja vam preporučam da kroz makroregionalnu strategiju idete korak dalje u odnosu na različite fondove. Svaki put kad sam na sastancima prisustvujem raspravi o rješavanju pojedinih problema. E, strukturalni fondovi i drugi fondovi se spominju različita pravila koja se primjenjuju u različitim državama članicama, što se može učiniti. Način postupanja u Italiji je drugačiji u odnosu na način postupanja u Sloveniji i tako dalje. To je E, pojednostavljivanje činjenica, korištenje fondova i pravila e, su tema o kojoj uvijek treba razgovarati. Trebalo bi ne samo e, pojednostaviti instrumente, nego ih ujednačiti. Uloga komisije u ovom području je vrlo važna oni imaju stručnu, tehničku ulogu koju trebaju odigrati, a trebaju također pojednostaviti upravljanje makroregionalnim strategijama. Dakle, upravni odbor trebao bi biti reprezentativan za nacionalne i regionalne vlasti svake članice. A to bi trebao biti politički kontekst za raspravu. Mjesto gdje se može također stupiti u kontakt sa autonomnim tehničkim skupinama koje onda konkretno trebaju riješiti uočene probleme. Centralna i regionalna e, predstavljenost je također vrlo važna, kao i autonomija tehničkih skupina koje trebaju pronaći rješenja. Istovremeno, upravljanje upravnog odbora važno je i zato što oni određuju put. Najvažniji rezultat koji možemo postići je to da uskladimo pravila institucija, da ih pojednostavimo, da pojednostavimo financiranje i da sa makroregionalnom strategijom uskladimo europske fondove, regionalne fondove i direktne instrumente koje komisija i unija imaju. U tom pogledu stajalište vlade Italije je da se trebaju promovirati makroregionalne strategije i da ih trebamo imati više jer imamo mnogo pitanja koja bi se trebala riješiti na makroregionalnoj razini. Naravno, tu je geometrija variabilna. E, stvari se rješavaju na jedan način e, u Dunavskoj regiji, na drugi način e, na Atlantiku, na Mediteranu, na Jadranskom moru i tako dalje. Ali trebali bismo imati što više takvih strategija uz pojednostavljanje pravila, ne samo makrostrategija, nego i e, financiranja i institucija koje stoje iza svega toga. Nadam se da sam bio jasan. Hvala. Hvala. Imam dugačak popis e, govornika koji žele postaviti pitanje i popis se produžava. Započet ću sa gospodinom Kocolinom koji je naš izvjestitelj e, za makroregionalne strategije. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem na ovim izvješćima, odnosno na ovim prezentacijama. Oprostite, ali boli me grlo. Htio bih spomenuti jednu ključnu stvar na kojoj bismo se trebali usredotočiti zahvaljujući vašem doprinosi i vašem konkretnom iskustvu na terenu. A to je najinteresantnije što sam danas čuo. Dakle, vi tražite da mi damo podršku ovoj politici, da je provedemo i da je vodimo naprijed. Pitanje je sada gdje da se usredotočimo. E, u trenutku revizije kohezijske politike idućih mjeseci i u trenutku e, definicije višegodišnjeg financijskog okvira e, koje će se dogoditi 2018. godine. Dakle, na temelju ovih prezentacija koje smo čuli jutros, pozivam vas na to da nam sugerirate na temelju vašeg iskustva što bismo trebali učiniti na početku nove sezone u koje nećemo samo eksperimentirati, nego ćemo također makroregionalnoj strategiji dati konkretnu dimenziju politika Europske unije. Dakle, eksperimentalnu fazu treba sada zaključiti. Evo nekoliko sugestija. Prvo, financijski okvir. Vi ste rekli da nedostaje sredstava, a tu su uključena, e, uključeni ljudski resursi. Na tome treba poraditi, ali koji su koje su ovdje sugestije? Je li dovoljno uključiti kohezijsku politiku i ono što smo definirali u uredbi 2014-2020? U kojem obliku e, trebamo djelovati i u kojem smjeru trebamo ići? Što se tiče potičućih faktora, tiče li se to samo e, država ili i regija? Trebamo li možda staviti veći naglasak na regije? I ova uloga regije, je li ona sada e, u poteškoćama pa trebamo možda potaknuti ulogu država ili ne? Treće, čini mi se da komisija, ali u dokumentu odbora regija vidim da nije samo tako i vidjet ćemo to u našem izvješću. Dakle, u makroregionalnoj dimenziji uočava se jedan od mogućih instrumenata kroz koji će komisija rješavati velike izazove trenutne faze. Kao da je to instrument fleksibilnosti u Europi. Tu mislim na migracijsku krizu, na e, velike teme zaštite okoliša i tako dalje. Dakle, mogu li makroregije biti jedan od mogućih instrumenata politike fleksibilnosti i to kako? To je pitanje. Četvrto, mi se sada bavimo revizijom kohezijske politike. Što nam vi možete sugerirati u tom pogledu? Što bismo trebali učiniti? Kako možemo u reviziji temeljne uredbe 2020-2027 što možemo učiniti kako bi razina postala manje eksperimentalna, ali i konkret, nego konkretnija? I posljednje pitanje je pitanje pojednostavljenja. To je tema e, koju ste svi vi spomenuli. Vi ste stavili naglasak na dvije stvari. Prvo na postupke, a drugo na upravljanje. Ove dvije teme, možete li ih možda bolje opisati na, na temelju vlastitog iskustva? kako bismo mogli okrenuti novu stranicu. Jučer smo imali e, sastanak radne skupine o pojednostavljenju. E, povjerenica Krecu i imala preskonferenciju i govorilo se upravo o tome, o pojednostavljenju. Ali možete li nam reći na što bismo se točno trebali usredotočiti na postupke ili na upravljanje? To su moja pitanja za vas a odgovori da mogu svakako pomoći u tome da ne ponavljamo sumorno ono što je rekao odbor regija, što je reklo vijeće u svom izvješće i komisija u svom izvješću. Mi kao parlament htjeli bismo našem izvješću dati konkretniju dimenziju zato što se sada pripremamo za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala. A sada riječ dajem izvjestiteljima u sjeni o našeg izvješća. Gospodin Poković ima riječ. Vidimo, deluje na vseh teh štirih koncih po Evropi. Slovenija je ena iz... Makroregije su e, instrument koji e, funkcionira posuda u Sloveniji. Slovenija je E, dio tih e, regija mi smo u, e, Adris, u jadransko jomskoj inicijativi i kod nekih drugih. Ovo što smo danas čuli su jako dobri prilozi i zahvaljujem na tome. Ovo je inicijativa za nas da razmislimo o drugim perspektivama želio bih reći nešto o strategiji Jadransko-Jonskog mora. To je vrlo specifična strategija. Imamo ovdje četiri države članice Europske unije i četiri države koje nisu članice Europske unije. U toj regiji vidimo kako funkcionira suradnja između država članica Europske unije, onih koje to nisu i između država koje su u prošlosti imali velikih teškoća I ta netolerancija i problemi u suradnji među državama zapravo traju do danas. I vjerujem da se tu radi o tome, o e, gospodarskoj suradnji, okolišu, turizmu, a i o političkim dijelovima tu suradnje za razliku od Baltičke regije, polazište za suradnju u ovoj regiji je bilo lošije i vjerujem da će biti teškoća i kod budućeg financijskog okvira, no naravno ne smijemo zanemariti makroregije mi moramo staviti na sredstva na raspolaganje za to. I vjerujem da veću pozornost moramo posvetiti tome da nacionalni i regionalni proračuni budu korišteni za ciljeve tih makroregija. I prije svega da se koncentriramo na projekte koji proizlaze iz strukturnih investicijskih fondova ili iz EFSI-a, obzora i sl. Vjerujem da taj osjećaj međusobne pripadnosti se možda može na taj način i povećati. Hvala gospodin Jaković. Hvala Kolege, dozvolite mi da se ja uključim odmah na način da zahvalim svima onima koji su prije mene govorili i da se u osnovi složim sa njima jer vidim da su vrlo analitički pristupili e, svemu onome o čemu su govorili ali ne mogu se oteti dojmu da praktički uglavnom govorimo i dalje o eksperimentu o nečemu što je novo ono ćemo što trebamo vidjeti još kako će se dalje razvijati. Dakle, sve u svemu, čitava ta priča oko makroregija, možda osim baltičke priče, za mene je još uvijek jedna onako gotovo, utopistička želja da spojimo dijelove Europe na jedan e, efikasniji način. Upravo zbog toga što ne želim postavljati puno pitanja, nego želim davati prijedloge, jer sam kao čovjek koji je pokrenuo stvaranje jadransko jonske euroregije još tamo dvije tisuće pet šest ovdje u Briselu dok sam bio istarski župan zajedno sa prijateljima iz regije molise u to vrijeme e, e, želim biti konkretan e, ja razumijem ona tri ne koja su nastala kada se o makroregionalnoj suradnji počelo razgovarati ali ta tri ne nisu dobra ne jer mi trebamo sigurno razmišljati o stvaranju neke ozbiljnije strukture koordinacije i ja tu vidim ulogu regija i gradova na primjer konkretno kod mene na jadranu koji su sigurno zainteresirani za tu makroregionalnu suradnju jadransko jonsku makroregionalnu suradnju ali su iznimno malo involvirani jer su države si preuzele obavezu države su manje zainteresirane nego što su to regije i gradovi na Jadranu i u tom kontekstu ja sam siguran da moramo imati neku čvršću strukturu jer inače će to biti neka vrst negdje tamo negdje neka, magla i ništa konkretnega nećemo dobiti. Onda pitam se još nešto. Kako financirati? E, sve je zamišljeno teoretski jako dobro. Međutim, konkretno, imamo projekte e, suradnje ne znam, italija hrvatska italija slovenija slovenija hrvatska ipa projekti sa albanijom sa e, crnom gorom e, sa srbijom i tako dalje i to je sve jako dobro to je nešto što je od prije naslijeđeno u kohezijskoj politici da li možda tu možemo tražiti rješenje da ta sredstva koja se onda potroše zaista ja sam jedan koji je uspio realizirati stotinjak takvih programa i potrošili smo ne desetke milijuna eura. Ali ću vam iskreno reći, pa nisu ti svi novci bili baš najefikasnije upotrebljeni. Upotrebljeni su bili korisno, ljudi su bili zadovoljni, daleko da nisu, ali ipak to nije to. Ja mislim da mi tu moramo tražiti isto načina da sve te bilateralne programe koje postoje ako zaista želimo stvarati makroregionalnu politiku pretvorimo u nešto što bi moglo biti baza za financiranje zajedničkih makroregionalnih politika eh, odnosno onih prioriteta koji postoje među državama koje sudjeluju konkretno govorim za ono za što sam bio izvjestitelj u parlamentu za jadransko jonsku strategiju. dakle da ne duljim ovdje su neke ideje koje nabacujem zato što želim da budemo brži efikasniji konkretni jer ljudi očekuju nešto od nas. Evo, e, e, ja sam danas poslao pismo gospođi Krecu e, upravo na temu činjenice da su se gospodarske komore na jadransko jonskom području sveučilišta na jadransko jonskom području da su se gradovi koji, koji jesu na jadranskom i jonskom području složili oko nizi inicijativa i traži od mene da lobiram za njih kod gospođe povjerenice krecu i da lobiram za njih u europskom parlamentu. dakle e, evo, poštovane kolegice i kolege ja mislim da e, e, je od, vremena eksperimenta i početne faze mi trebamo užurbano krenuti u fazu implementacije jer sam uvjeren da ljudi koji žive u tim makroregionalnim strategijama od nas očekuju konkretne korake. Hvala, zahvaljujem. Gospodin Papadimulis. Hvala. Mislim da su današnje prezentacije koje su držali stručnjaci e, koji imaju veliko iskustvo u provedbi nešto što nam može pomoći da učinimo upravo ono što je rekao gospodin Kocolino malo prije ne smijemo imati samo rutinsko izvješće, nego trebamo shvatiti kako njihovo pozitivno iskustvo rješavanja poteškoća nam može pomoći u tome da shvatimo kako ta suradnja na makroregionalnoj razini može biti efikasnija i korisnija za naše sugrađane. Sa vidljivim rezultatima slažem se s onime što je rekao jedan stručnjak, prvi stručnjak. Ovdje ne govorimo samo o suradnji između država članica Unije ili država članica koje žele pristupiti u budućnosti. Govorimo o nečemu drugčijem. E, to je iskorištavanje programa u energetici, prijevozu i spajanjem sa makroregionalnom razinom. To će nam omogućiti da imamo bolje rezultate. Dakle, govorimo o koncepciji koja bi nam pomogla na razini makroregije. Na toj razini možemo nešto učiniti što se ne može učiniti na individualnoj razini. I zato trebamo imati drugačiji pristup. Htio bih još nešto reći. Imamo dvije makroregije koje imaju dugogodišnje iskustvo, to su Dunavska regija i Baltička regija, a druge dvije regije su započele kasnije, pa malo kasaju za ostalima, pogotovo što se tiče Jadransko-Jonske regije u kojoj mi sudjelujemo. Tu imamo četiri države članice Europske unije i četiri države nečlanice Europske unije koje su prije nekoliko godina imale e, oružane sukobe u tijeku, međusobno su bile u sukobu. I prvo što moramo učiniti u ovom izvješću jest da dobijemo što širi konsenzus. Makroregije se moraju i dalje razvijati. Dakle, neće samo briselski tehnokrat doći i reći dobro, sad imamo manje financijskih sredstava, pa moramo ograničiti strateške odluke. Ne, trebamo veću podršku iz Brisela, a ne manje. Kao drugo, govorilo se o fondovima i onome što će se dogoditi u koheziji u budućnosti. Dakle, financijska sredstva ne smiju se smanjivati. To trebamo upravo podržati mi kao komisija. Financijska sredstva koja se daju za koheziju, koja su veća, kao i e, druga financijska sredstva vezana za obzor 2020, to sve trebamo podržati i ne smijemo smanjivati sredstva. Moramo dati veću važnost prijedlozima na temelju prikupljenog iskustva kako bismo shvatili kako bolje izračunati rezultat i kako ga bolje prezentirati našim sugrađanima. Moramo kao prvo imati bolju razinu pojednostavljenja i imati bolju projekciju rezultata. Osim toga, države članice, čak i na političkoj razini, moraju biti uključene jer ponekad e, postoji, javlja se osjećaj da se to ne isplati. To su rekli i stručnjaci. Ponekad e, političari ne podržavaju tehničke podatke i ne prate politički ono što se događa. Dakle, mi moramo poraditi na koordinaciji na razini Europske unije, na primjer u slučaju Jadransko-jonske regije. Postoji drugi lobby koji se time bave, kao što je rekao e, stručnjak iz Italije. U redu, ali to nije naš posao institucionalne odluke Unije zamijeniti radom lobija. Ponekad se te stvari miješaju i sve ulazi e, u isti koš. Ali mi moramo sami sebe podsjetiti da nas makroregionalne strategije interesiraju zato da bi dobile podršku i to ne marginalnu podršku zato što je to e, ponekad u interesu nekih e, država. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. E, osobno smatram da su makroregionalne strategije jako važne za e, razvoj Europske unije. Međutim, e, već nešto što je spomenuo kolega Jakovčić, dakle previše se to još uvijek događa na razini eksperimenta i to ne samo što vidimo prisutno po načinu financiranja i zapravo kako se alociraju fondovi, kako se alociraju projekti, E, gdje smo vidjeli i kroz prezentaciju spomenuti problem da operativni programi nisu usklađeni sa makroelim strategijama. Isto to pronalazimo i u najnovijim politikama Europske unije koje se e, raspravljaju i danas u Europskom parlamentu i naravno u međuinstitucionalnim pregovorima. Dakle, poglavito mislim na e, paket čiste energije za sve Europe, za cirkularnu ekonomiju gdje se često spominje regionalni pristup, <clears throat> međutim sama komisija koja je i promotor i zapravo i izvor toga da se išlo u makroregionalne strategije, nigdje se u tim, ja bih rekao, važnim politikama u razdoblju poslije 2020. godine ne oslanja na makroregionalne strategije, na makroregionalni pristup. Dakle, e, sigurno će i dio e, naših, naših e, prijedloga i, i savjeta biti usmjeren na to da se makroregionalne strategije, odnosno taj pristup e, pojača u aktualnim politikama Europske unije koje se trebaju provoditi u narednom razdoblju, koje trebaju biti također usklađene sa kohezijskom politikom, sa e, višegodišnjim financijskim proračunom. Dakle, to, to su, mislim, važne postavke da bi makroregionalne strategije zaživjele. druga činjenica koju također podržavamo danas je spomenuta je jače upravljanje, znači governance. E, dakle, iz jednog eksperimenta dobrovoljnog voluntarističkog upravljanja trebamo prijeći na jednu čvršu strukturu gdje trebamo razdvojiti dio koji se tiče decision making procesa, dakle e, od toga da se na raznama država članica dogovaraju e, strateški ciljevi, stupovi znači koje imamo u, u tim makroregijama do toga da zbilja treba e, netko, da treba biti uspostavljeno tijelo koje će biti odgovorno za upravljanje, upravljanje makroregijama. E, ono što bi također napomenuo, a to je dakle ta poveznost aktualnih europskih politika koje se rade za razdoblje poslije 2020. a to je po, povezivanje dakle unutar makroregije makroregijalnih pristup, znači pogotovo u dijelovima koji se tiču transporta i u dijelovima koji se tiču energetike ja mislim da su vrlo važne zapravo i za uspjeh samih europskih politika, dakle one moraju biti ugrađene u makroregionalne strategije i moraju zapravo kroz način upravljanja makroregijama biti jače izražene kako bi zbilja javni novac Europske unije bio upotrebljen u prave svrhe. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Mato. Ehm, molto, Gospođa D'Amato, hvala. Htjela bih biti realist i omogućiti vam i vama i sebi da bolje shvatimo kako stvari funkcioniraju. Financijska pomoć je ključna, ali moramo biti i realistični i znamo da će se e, sljedeća kresanja vršiti u kohezijskoj politici i u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Dakle, financijska potpora za makroregije čini mi se da je dosta upitna. Mi iz ovog odbora kao zastupnici bismo trebali dati našu podršku sa više podataka o izvedbi u našim makroregijama. Dakle, kolika je stopa rasta i zapošljavanja postignuta zahvaljujući tomu za naše građane. Yes. Nastavljamo sa popisom. Gospodin Wilson ima riječ. mislim da je ova rasprava vrlo zanimljiva. strategija za makroregije nešto novo. Trebamo organizirati praćenje i vidjeti da li su potrebne i takve promjene, po mom iskustvu. koje se zasniva na onome što se događalo u Švedskoj i u Baltičkoj makroregiji. gdje sam bio uključen na lokalnoj razini kad je taj rad započeo pa sam vidio omogućilo mi je da shvatim da zapravo nema vlasništva da nema onoga tko će preuzeti odgovornost a Evropska unija također treba tako postupiti zemlje članice i evropske institucije nisu htjele podijeliti odgovornost. A regije s druge strane su bile vrlo učinkovite i aktivne. Vidjele su tu mogućnost sinergije. Po mom mišljenju trebamo odlučiti koja je prava uloga za makroregije ne mislim da treba uspostavljati mini unije unutar Europske unije. Govorimo o sustavima. Ne, e, ne govorimo o sustavima koji će podijeliti Evropsku uniju na manje strukture, ali mislim da tu postoje dvije ključne stvari. Suradnja treba biti ojačana između zemalja članica kao prvo. A mislim isto tako to treba biti ograničeno na područja gdje zemlje članice imaju određene kompetencije, recimo pomorska politika. Su zatim pitanja vezana za energetiku. Mislim da ovdje razumijete na što mislim. Osim toga, trebamo to sve vidjeti kao način poticanja transnacionalne suradnje na lokalnoj razini. meni se čini da u kohezijskoj politici bi moglo biti lako naći alate koji bi omogućili to poticanje i ohrabrivanje. 5% sredstava kohezijske politike definirano je za strategije na makroregije gdje regije trebaju naći partneri iz drugih zemalja. mislim da mi nužno nije potrebno alocirati više proračunskih sredstava. Mogli bismo biti bolje definirati kuda ide koji postotak sredstava u ali isto tako važno je bolja suradnja na regionalnoj razini tijekom vremena i dugoročno mislim da bi to stvarno postiglo rezultate. Vidjeli bismo veću suradnju između regija na transnacionalnoj razini što bi omogućilo e, rast i razvoj. Hvala lijepo. Htio bih postaviti pitanje kako za one koji su prezentirali, tako i za kolege. U ovom trenutku, kao što je naglašeno, aktivno se raspravlja o sljedećem e, višegodišnjem financijskom e, okviru. E, naglasak je na na tome da će se trebati više napraviti, napraviti sa manje sredstava. Vjerojatno je osnovni izazov kojim se suočavaju makroregije je da ostvare veću dodanu vrijednost. Možda je ključni argument koji makroregije trebaju prezentirati je da jačanjem okvira makroregija može se postići veća vrijednost a dok se istovremeno ostvaruju glavni ciljevi e, Unije, a to je na rješavanje siromaštva i isključenosti, jačanje energetske zajednice. Tu postoji potencijalni resurs koji se ne, korizni, ne koristi dovoljno, a taj resurs je zajednički identitet u okviru regija koje, su, koje predstavljaju makroregio. Određeni broj kolega spomenuo je sastanke Diokina, godišnje sastanke 800-900 ljudi. To su ljudi iz prakse. Oni su poslovni ljudi, predstavljaju nevladine organizacije, lokalne vlasti i ako se njihov potencijal iskoristi u pravom e, na pravi način, mislim da se može postići ono čemu je govorio gospodin Nilsen, a to je da se definira određeni postotak sredstava koja će biti na raspolaganju upravo da bi se ostvario taj učinak dodane vrijednosti koji je moguće ostvariti na razini makroregija. A ovdje komisija ima važnu ulogu. Ali i tijela koja upravljaju makroregijama. Očito je tu pitanje upravljanja pojednostavljivanja, tehnički aspekti, ali zaključit ću sa nečim što je već rečeno. Vjerojatno je ključni izazov strateško definiranje prioriteta koji su, usklađeni sa onim što je i za Uniju prioritet. Hvala lijepo. Gospodin Hape, vaš imate riječ. Hvala vam, e, gospod kolega i gospođo predsjednice. Veliko mi je zadovoljstvo bilo slušati izlagače, čuti ove vrlo zanimljive informacije, a i probleme s kojima se suočavaju kada je riječ o regionalnim strategijama. To e, Ovdje ovo je pitanje koje se odnosi na nešto o čemu je često bilo riječi. E, mi jako dobro razumijemo da te strategije i da ti programi su jako korisni i e, moramo naravno iskoristiti najveću moguće dobrobiti od tih strategija E, predstavljeno je litovsko iskustvo i drago mi je da Baltička regija je predstavljena kao dobar primjer u tom okviru. Međutim, shvatili ste da informacije nisu e, u cijelosti e, raširene, sudjelovanje i nije toliko veliko, ciljevi i prioriteti možda nisu sasvim e, primjereno definirani i tako dalje. Zbog toga ovu temu ne samo da o njoj trebamo razgovarati na europskoj razini, već i na lokalnoj, regionalnoj i razini partnera. moramo odabrati one ideje i prijedloge koje vode e, zajedničkom projektu. Ako zajednički koristimo nešto, mislim da možemo ostvariti mnogo bolje rezultate. Primjerice, klimatske promjene. Mjere na tom području također bi mogle postati jedan od prioriteta na području suradnje u Baltičkoj regiji. To bi bio jedan dodatni prioritet uz one koje su već prethodno spomenuti na području energetike. tu bismo mogli mm, napraviti neku vrstu mosta e, prema mjerama koje suzbijaju klimatske promjene. Danas govorimo o pojednostavljivanju. Program Omnibus je e, nešto što, o čemu se puno raspravlja očekuju se odgovori i na vašem području djelovanja e, i napeto očekujemo rezultate postupka Omnibus i nadamo se da će na području kohezije također e, da ćemo također moći pokazati odgovarajuće rezultate. Perspektiva nakon 2020. i situacija nakon Brexita znače da moramo poduzimati zajedničke napore i uložiti sve kako bismo ostvarili ciljeve, čak i ako će financiranje biti manje izdašno. Znači ta suradnja ne smije se odvijati samo na regionalnoj razini, već e, i na nacionalnoj, paralelno još na nacionalnoj razini. Znači, te razine trebaju biti spojene. Jer glavna zadaća je smanjiti ograničenja. Hvala. Hvala, gospođo Tomašić. Hvala lijepa. Zahvaljujem na prezentaciji a pošto dolazim iz Hrvatske, naravno da sam najpažljivije slušala prezentaciju o Jadransko-jonskoj strategiji. A iz izlaganja sam shvatila koji su zapravo glavni problemi, pa stoga nemam pitanja za vas, zapravo imam pitanje za komisiju. E, glavni problem pri implementaciji Jadransko-jonske strategije manjak administrativnih kapaciteta a naravno da je administrativni kapacitet uvjet za uspješnost i provedbu strategije. Ali to naravno svi znamo, pa me zanima što Europska komisija predlaže, na koji način bi se dostupni novac iskoristio što efikasnije, a također me zanima može li i u kolikoj mjeri novac u sklopu tehničke pomoći doprinijeti jačanju administrativnih kapaciteta u državama Jadransko-jonske strategije. Također u cilju uspješne implementacije EUSAIR-a neophodno je aktivno uključiti građane u suradnju, pa me također zanima na koji način možemo potaknuti građane da se aktivno i informativno uključe u implementaciju strategije. Hvala lijepa. Thank you. Ms. Piraki, the floor is yours. Thank you very much, Madam Chair. Hvala Prvo bih htjela reći da se mi ovdje svi slažemo da strategija makroregija treba se nastaviti. Ja se naravno slažem i sa Ksorom Papademolosom da moramo nastaviti, no pitanje je kako. I kao što je već rekao jedan od prethodnih govornika, to nas nadrasta. Htjela bih reći dvije stvari kao zastupnica parlamentu koja je sudjelovala na dva sastanka u Grčkoj, e, kad se govorilo o toj strategiji. Što ćemo sa sredstvem? Da li nam konačno trebamo još jedan financijski instrument da bismo imali financiranje makroregija? Prema me, po meni odgovor je ne. Trebamo samo nastaviti sa komplementarnostom, sa, sa, sa adicionalnošću, a ne sa još jednim financijskim instrumentom. Ne sa još jednim elementom VF-ova. I naravno, trebamo tražiti tehnički pomoć. Slažem se sa mojom prethodnicom. Drugo, e, privlačnost makroregija. Da li je ta strategija atraktivna ili nije? Po meni nedovoljno. Nedovoljno ni za građane, ni za zemlje članica, ni za regije. Radi se o tome da to nije privlačno, nije jednostavno, ne da je nešto što se vidi kao rezultat na kraju i zbog toga i s time bih htjela zaključiti moju kratku intervenciju htjela bi tražiti izvješće, htjela bi zatražiti izvješće o implementaciji koje će dati particip, oni koji sudjeluju u projektima, a ne mi. Važno je znati kako su se na terenu provode strategije makroregija a to je posebno važno, u Jadransko-Jonskoj regiji htjela bih znati koliko dijanika je već preuzelo, sudjelovalo u strategijama i kakav je bio ishod. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. I zadnji govornik, Mr. Zeller. Hvala vam, e, gospođo predsjednice, i zahvaljujem našim stručnjacima koji su prikazali pregled dosadašnjih napora u odnosu na makroregionalnu suradnju. Prije osam godina moja prva zadaća ovdje u parlamentu je bio da sam bio izvjestitelj u Sijeni za strategiju Baltika, a e, sada što se tiče provedbe makroregionalnih strategija kako su tada bile zamišljene mislim da nismo došli mnogo dalje Izvorno su makroregionalne strategije bile usmjerene na to da se odabere određena tema, tema koja se tiče nekoliko zemalja članica i onda bi te zemlje zajednički e, koristeći regionalna tijela te regije e, se obvezala da će ispuniti te ciljeve. E, prvi dio te strategije je bila ekološka situacija na Baltiku kao Europskom e, moru gdje su bile uključene države članice koje su značajno opterećuju Baltičko more u ekološkom smislu i e, to se ticalo i brodskog prometa, velikog prometnog opterećenja, E, od tih brodova i tako dalje i tu je bio cilj nositi se s tim izazovima na Baltiku. Zatim smo imali nastojanje u okviru Dunavske strategije. Tu se u početku radilo o tome da Dunav kao jednu gospodarsku žilu za te države koje su na Dunavu, da se osnaži u gospodarskom smislu od Baden-Württemberga, eh, Bavarske, Austrije pa i novih država članica sve do Balkana, da se ta cijela regija na neki način poveže od Baden-Württemberga pa sve do Rumunjske, do Moldavije, da se stvori jedna gospodarska zona. Takve strategije imaju izgleda za uspjet samo ako se države koje su u toj regiji se doista posvete provedbi te strategije. Ne treba tu um, novih, novih zakonodavnih propisa. Instrumenata ima dovoljno u smislu poticanja prekogranične suradnje, no e, to sve skupa treba nekako povezati s tim ciljem. Međutim, te države na tim područjima gdje imamo makroregionalnu suradnju, se nekako okreću svaka nekim svojim aspektima u tom velikom kontekstu. Recimo iz Poljske imamo poticaj da se napravi jedna regija tri mora, znači Baltik, Crno more i Jadransko more, sve te države koje su nekako između ta tri mora i da se izgradi političko jedinstvo i politička suradnja među državama tamo imali smo i suradnju takozvanih e, višegradskih država koja je naravno politički uvjetovana i danas čitam e, priopćenje da Europska unija želi dati novi poticaj kandidatkinjama za pristup na Balkanu jer e, će se potpisati će se i brojni energetski i transportni projekti koji će potaknuti razvoj te regije. postoji će jedan sastanak na vrhu u e, Trstu gdje će biti e, prisutni predstavnici iz gotovo svih balkanskih zemalja, a i e, Njemačke, Austrije i drugih zemalja. Znači, što je sad opet to? Je li to neka nova inicijativa? E, postoji li uopće neka više dosljednost e, u tim različitim regionalnim pristupima Europske unije, tko tu što radi, kako se, e, kako se dijele te zadaće i u svakom slučaju mislim da bismo iz svega toga trebali izvući određene zaključke. Hvala lijepo. Duga i zanimljiva rasprava. A sada imamo pravi izazov za naše e, goste. E, za dvije minute ću svakom od vas dati priliku da odgovori na pitanja i, i kaže svoje mišljenje vezano za raspravu. Po dvije minute. Tko će početi? Izvolite. Dobro, ja sam prvi. Dvije minute. Htio bih reći pet stvari, vrlo kratko. Nema se, ne treba se brinuti da li je to eksperimentalno ili nije. Radi se o tome da je to koncept koji omogućuje neku mogućnost testiranja E, strukture nisu jednako stare, neki su vrlo mladi, neka jedna od tih regija već je tineđer skoro. Trebamo omogućiti tu mogućnost jer su te regije u različitoj fazi razvoja. Druga stvar, strategija Europske unije za makroregijene ne, nije usmjerena na dijeljenje na Europske unije, nego je to prije svega strategija Europske unije. Znači radi se o primjeni globalnih politika Europske unije u jasno definiranom geografskom fleksibilnom kontekstu. Naravno da tu ima i nekih intervencija kad se e, tu može se govoriti u drugom formatu kad se radi o politici proširenja i možda to je zbunjujuće, ali mislim da je to ono s čim se danas Evropska unija suočava. Ne možemo ne možemo očekivati od makro regije da imaju bolje rezultate nego što ima sama Europska unija. Treća točka kad se radi o financiranju da jednostavno kaže imamo dvije opcije jasno postoji potreba za smanjenje sredstava. Neće novaca biti više. Prema tome ili će strategije biti prepoznate u nacionalnoj, to jest europskim globalnim programima. Treba znači postojati jedna kuverta upravo za ta, za ta sredstva. 5% mislim da je spomenuto, 10% ne znam, to je stvar za pregovore. Drugi način bio bi da se, definira, da se definiraju klasični transnacionalni programi, dunavski i tako dalje, no tu je opasnost da opet dođe do tih silosa koji su definirani teritorijalnim programima, ovdje se ne radi samo o tome. Četvrta točka. Jasno, strategije trebaju biti strateške. Vidjeli smo proces u kojima su strategije preuzele pre, uzele previše, imale previše ciljeva treba stvarno definirati ono što je najvažnije, ne samo za pojedinu zemlju, nego za cijelu makroregiju i konačno ne treba zaboraviti parlamentarno eh, rad parlamenta, praćenje isto tako parlament možda može supiti u kontakt sa nacionalnim parlamentima kako bi se i tu eh, ostvarila ta uloga praćenja. Hvala lijepo. Eto, u dvije minute izgleda da je moguće reći što je potrebno sljedeći govornik. Ja imam pet stvari koje bih htjela spomenuti. Prije svega počela bi sa, sa financiranjem. Kao uvijek u mnogim raspravama ovdje vidimo da se govori o manjku sredstava. Ali jednostavno mislim da trebamo koordinirati sve financije koje imamo na raspolaganju. Kohezijsku politiku, obzor 220, live program, epsi Eh, instrument Connect Europe ima puno financijskih resursa, jednostavno ih treba na dobar način koordinirati. Recimo, jučer na avionu sam razgovarala, što bi se, raz, razmišljala što bi se moglo napraviti da, da se postigne bolja koordinacija i pa, pala mi je na pamet ideja da bismo možda trebali naći neki novi način transnacionalne suradnje možda nešto što, u okviru nečega što već postoji ili donekle e, izdvojeno. Isto tako htjela bih naglasiti da ne trebamo se osloniti u budućnosti samo na kohezijsku politiku. Mi kažemo da je to najveća politika Evropska unije sa najviše financiranja. I a druge makroregionalne strategije financiraju se uglavnom kroz tu politiku. Ali moramo se suočiti sa rošću svih e, izazova s kojima se suočavamo, kao što je migracijska kriza ili Brexit. Moramo, mislim, uskladiti sve financijske resurse koje su nam na raspolaganju i e, pobrinuti se za najbolju koordinaciju moguću između njih. Uvijek mislim da bolje radim nego što pričam i sa puno poštovanja prema političarima treba bih reći da najvažniji posao koji oni imaju je da stvarno razmisle o strategiji i povećaju njezinu vidljivost. Isto tako moramo uložiti puno napora u već jačanje kapaciteta i kompetencija onih koji trebaju provoditi te strategije trebamo, ja mislim, raditi na kompetencijama naših institucija i tijela za provedbu koji direktno rade sa onima koji trebaju provoditi strategije. To su znači projektni menadžeri. Danas sam čula više puta ulogu, spominjanje uloge Europske unije i zemalja članica i regija koje sudjeluju u ovim e, i, i sad vidim da tu se igra neka igra e, gdje loptu prebacujemo iz jednog polja u druge. No, po drugo, po, ono, po mom mišljenju uloga Europske komisije treba biti stvarno snažna jer e, implementacija makroregionalnih strategija se bazira na vrlo kompleksnim sustavima gdje imamo različite procedure, veći broj institucija i drugih tijela koja sudjeluju. I mislim da uloga komisije bi se mogla smanjiti samo u jednoj situaciji kad bismo imali projekt transnacionalne ko suradnje koji bi se sam e, oprovodio i ne bi ga trebalo požurivati ili pogurivati. Još jedna stvar koju sam htjela spomenuti, puno smo govorili o pri načelu tri ne. Mislim da je to dobro načelo, ali istovremeno mislim da u budućnosti ćemo ga morati ponovno razmotriti, doći do bolje koordinacije makroregionalnih strategija i postići bolje rezultate. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Hvala. Ja imam 36 točaka koje bih vam htio pročitati. Ne, ne, i ozbiljno ću vam reći da imam samo četiri vrlo kratke točke kojima bih htio nešto reći. Već je danas rečeno da moramo identificirati dodatnu vrijednost koju nam daju ove makroregionalne strategije, to je veliki izazov ali za mene e, strategija trebala bi se osnovati na, na projekte, trebalo bi, ću vam primjer, im postoji jedan napušteni e, rudnik soli na granici između Rumunjske i Moldove, a i rijeka koja tuda prolazi sada ispire taj e, rudnik koji je napušten što ubija ribu i zapravo prirodnu floru te rijeke. Strategija Dunavske regije zajedno sa Europskom komisijom e, pozabavila se ti pitanjem i trenutno radi na tome da definira projekt koji će jednom zauvijek riješiti to problem. I bez strategije taj se problem ne bi nikada ne bi nikada se pojavio, došlo do tog definiranja tog projekta. To je samo jedan e, primjer između puno uspješnih projekata koji jesu i biti će provedeni u budućnosti. Makroregionalne strategije, mislim da treba naglasiti, još uvijek su vrlo mlade, e, svi smo to spominjali i s tim se slažemo i zbog toga još uvijek nam treba više iskustva komisija i Brisel općenito ne bi e, trebali napustiti ovu, ove strategije. Još uvijek nam treba usmjeravanje, podrška, još trebamo velik put pred sobom prije nego te strategije postanu učinkovite i ja mislim da se to, kako sada stvari stoje, neće dogoditi bez pomoći komisije i bez pomoći komisije i Brisela općenito. A i zadnje što želim reći kooperacija između makroregionalnih strategija definitivno treba biti produbljena kao praktična mjera da se to e, poradi. Naš godišnji forum u 18. 19. listopada imamo završnu sesiju posvećenu upravo tome da se nađe načina kako produbiti suradnju po E, pozvali smo predsjedništva postojeće četiri makroregionalne strategije i tu želimo vidjeti koji bi bili konkretni budući koraci. Hvala lijepo i zadnje dvije minute ima ja sam na pet pitanja definirao pet odgovora. Znači koji bi to bio financijski okvir koji bi bio human? Po mom mišljenju kohezijska politika je razlog postojanja Europske unije. To je dodana vrijednost unije. I svakako bih bio sretan da se ona proširi, a svakako pitanje ljudskog kapitala koje sudjeluju, ljudski kapital, ljudski potencijali koji sudjeluju u, u tim razvoju strategija, a i predstavnici su govorili o jačanju tih kapaciteta, administrativnih kapaciteta u određenim zemljama, posebno u novim zemljama članicama ili odnosno u zemljama ne članicama. Europske unije. To je svakako nešto što treba pripričati. Kakvo vodstvo, kakvi e, poticaji, treba li se koncentrirati na regionalne tijela vlasti ili na nacionalnu vlast, treba postići ravnotežu. Makrostrategije imaju za cilj ujediniti i povećati koheziju Unije, a ne dijeliti dalje. Vrag u detaljima. Neke makroregije, neka vodstva možda žele E, e, lamatati regionalnom zastavom, a neki nacionalnom. Malo tu treba e, treba raditi kako bi se postigla ravnoteža od slučaja do slučaja. Ja sam govorila puno o iskustvu sa, to je da ću vam dao bih vam dva različita odgovorna kad, se, kad govorimo o dvije različite makrostrategije koje imamo. Ja svakako preporukam uravnoteženje, delegirajte koliko trebate, ali potrebno je imati u tehničkim skupinama nekoga ko će sve voditi. Makrostrategija je instrument za Uniju i za komisiju da se bavi strateškim pitanjima. Naravno, to je dodana vrijednost treba, to je u središtu svega. I zbog toga sam u mojoj intervenciji e, htio reći da to treba profe, promovirati koliko je moguće, ali s različitim geometrijama za različite dionice, dionike. Kako simplificirati što procedure ili upravljanje svakako procedure. A upravljanje je jedno pitanje, je nešto što ja mislim svakako se može pojednostavniti, ali tu imamo tijela vlasti, makroregija koji trebaju pronaći bolje načine upravljanja i neki elementi sigurno postaće suvišni pa će ih se zaobići, pa će biti napušteni ako nisu korisni. Mislim da sam na taj način odgovorio na pet pitanja. Jedna osoba je rekla da treba pitati ljude da li što znaju o makroregijama. Ja bih rekla. Pa dajte vi pitajte ljude vaše regije koju vi predstavljate i tu ćete čuti koje je pravi odgovor na pitanja, da li je to lokalno ili regionalno. Eto, dobro, nemam odgovora. Hvala vam, hvala. Hvala svim govornicima. E, hvala i predstavnicima Europske komisije. Znam da ste ovdje u dvorani za sastanke. Daću riječ komisiji kada bude riječ o našem provedbenom izvješću. A danas smo usredotočeni ovdje više na mišljenje stručnjaka koji su pozvani na radionicu. Hvala. Mi kao i obično kasnimo, pa nastavljamo sa sljedećom točkom našeg, e, a to je e, sljedeći višegodišnji financijski okvir i priprema stajališta parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru. Tu je, imamo pripremljeno mišljenje izvjestitelja gospodina Dereka Vona, čućemo njegovu prezentaciju izvješća, a zatim će dobiti riječ izvjestitelji u sjeni. Prijedlog za e, amandmane bit će do ponedjeljka 4. rujna do kraja dana jer trebamo e, slijediti e, raspored glavnog odbora, a to je proračunski odbor. Vidim da je i gospodin iz proračunskog odbora ovdje. Hvala vam. Gospodine Voni, imate riječ. Hvala. Pozdravljam e, činjenicu da je Jan ovdje i sluša našu raspravu. Mislim da je to izuzetno korisno. Vrlo nedavno, pred nekoliko tjedana, imali smo priliku u ovom odboru imati razmjenu mišljenja o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. U, tom, e, u toj razmjeni mišljenja ja sam govorio što je to ključno za ovaj odbor. Primjerice spomenuo sam potrebu da osiguramo da kohezijska politika bude adekvatno financirana nakon 2020. Tako mi smo znali, znali smo da će to biti izuzetno teško i da će proračun biti jako tjesan. No važno je bilo osigurati adekvatno financiranje kohezijske politike i da ona ostane ključni investicijski alat Europske unije. Također sam spomenuo da mislim da postoji potreba da pronađemo način publicir, e, objaviti e, koristi, publicirati koristi od e, kohezijskih politika jer previše korisnika ni ne zna da su zapravo korisnici kohezijskih fondova. Vidim to i u Jedinoj Kraljevini i u Walesu, ali vidim i u nekim drugim situacijama. Please, who do not Dame i gospodo, molim sve one koji ne sudjeluju u raspravi o budućnosti višegodišnjeg financijskog okvira da izđu iz prostorije. Gospodin Rape, molim vas. I'm sorry, Mr. Vaughan. Ispričavam se, gospodine Vaughan. Thank you, Chair. I think it's always good when there is only one meeting going on, not uh, uh, two or three meetings. Hvala vam. E, uvijek je naravno bolje kad je jedan sastanak samo u tijeku, a ne dva ili tri kako je ovdje bio slučaj. U svakom slučaju govorio sam o projektima koji se financiraju iz kohezijskih e, fondova. Bitno je da to ostane na temelju bespovratnih sredstava, a ne da se poveća broj zajmova umjesto bespovratnih sredstava. Na to moramo dosta paziti. Osim toga trebamo e, taj e, će višegodišnjeg financijskog okvira biti 5 e, plus 5 kao kompromis za one koji žele pet, e, petogodišnji višegodišnji financijski okvir u odnosu na one koji žele sedmogodišnji. Možda bi smo trebali imati 5 plus 5. Također bismo trebali argumentirati za veće sinergije i ako možemo povezati različite fondove zajedno možda će to imati većeg utjecaja. Osim toga neki od ključnih točaka koje sam spomenuo, a sve to sam uključio u nacrt mišljenja, E, također i u razmjeni e, mišljenja e, su spomenute i neke druge točke koje sam sve pokušao uključiti u nacrt ovog mišljenja. Primjerice, uključio sam potrebu da se usuglasi MFF što je prije moguće kako bi se E, uredila i kohezijska politika i kako bi se počelo sa provedbom kohezijske politike što je prije moguće. Svaki put kad se donosi novi MFF dolazi do određenih odgoda što proizlazi u problemima sa provedbom i e, kašnjenjima. Također sam ugradio komentare kolega koji su smatrali da treba uvrstiti izazov toga da Ujedinjena kraljevina Um, izlazi iz Europske unije. Ja se ispričavam ovom prilikom za to, doista mi je neugodno zbog toga. E, mislim da um, za one koji žele um, ostati e, u EU je ovo težak trenutak. Ljudi polako uviđaju grešku ove odluke, no e, nažalost teško, čini se da će se to teško zaustaviti, no naravno ako ujedinja kraljevina iziđe iz Europske unije, to će imati sigurno utjecaj i na europski proračun, što je spomenuto i u nacrtu mišljenja. Osim toga spomenuo sam da prioriteti politike trebaju biti ažurirani kako bi se odrazili novi izazovi uključio sam sve te stvari i neke druge stvari koje su kolege spominjale u razmjerama mišljenja. Sve je to uključeno u nacrt mišljenja i nadam se da ćete to pozdraviti. Otkad smo imali tu razmjenu mišljenja, otkad sam napravio prvi nacrt tog mišljenja, Imali smo i e, refleksije komisije. Mislim da bismo mi trebali odraziti i svoja razmišljenja u odnosu na mišljenje komisije. Pa u tom smislu ću sam izraditi određene amandmane gdje će biti e, uvrštene upravo te neke e, replike a stoga ako mislite da bismo bilo korisno da spomenemo dodanu vrijednost kohezijske politike, mislim da je važno demonstrirati da kohezijska politika ima utjecaja, da jest djelotvorna i da ostvaruje razlike, treba obraniti kohezijsku politiku za budućnost, naglasiti njezine rezultate i demonstrirati da ona doista ostvaruje dodanu vrijednost. To bismo svakako trebali učiniti. Osim toga trebali bismo kao i do sada reći da fondovi kohezijske politike trebaju biti na raspolaganje svim regijama jer ako čitate dokument čak postoji to određeno pitanje a mi moramo reći da svaka regija u EU doista ima koristi od e, sredstava kohezijske politike i e, to bismo trebali naglasiti svakako i u ovom mišljenju. Također bismo trebali reći nešto i o tome da se radi na jednom setu pravila za sva sredstva. E, taj dokument daje neke e, prijedloge i o tome da to bude samo jedan fond. Ne znam što kolege misle o tome. Mislim da svakako trebamo raditi na jedinstvenom setu pravila. A što se tiče jednog fonda, ja vidim zašto je to privlačno, no isto tako mi se čini da možda nekim kolegama to neće biti tako atraktivni prijedlog. Volio bih čuti što kolege misle o tome. Osim toga, e, zanima me e, nešto o ex ante e, uvjetima to je sve bilo ključno u sadašnjem programu i u dosta regija smatraju e, da e, problemi sa apsorpcijskim e, stopama su zapravo vezani uz ex ante uvjete. Možda treba reći nešto i na tu temu. Evo, to bi za mene bila sva ta regionalna pitanja koja su vezana uz ovu temu. Temeljem zadnje razmjene mišljenja a o ostalom bismo trebali e, razgovarati nakon što komisija izda svoje mišljenje na ovu temu. Dakle, e, zahvaljujem e, mišljenjima svih kolega, izvjestitelja u sjeni i zastupnika. četvrti rujna nam je rok. Ja bih rekao da ovo svakako važno mišljenje za odbor regiji daje nam priliku da se naša mišljenja čuju i oko toga što bi trebao biti, biti bit sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Zahvaljujem naravno kolegama na dosadašnjem radu, a i na amandmanima koje će iznijeti. Hvala, a dajem riječ o sjeni gospođa Kiraki. Hvala vam gospođo predsjednice. Hvala i izvjestitelju. Da, doista Vi ste jako dobro pripremili to izvješće e, i ja bih htjela reći nešto i o tom e, mišljenju komisije. Mislim da je nužno da naši problemi budu navedeni u tom mišljenju i e, fleksibilnost također. Fleksibilnost je ključna riječ i iz tog razloga je točno i ispravno da mi kao odbor regiji budemo ti koji određujemo tu fleksibilnost i da utvrdimo kako je ona povezana sa kohezijskim sredstvima. Osim toga, kad govorimo o nadopunjavanju tih sredstava i dodanosti E, to je jedna tendencija gdje e, ne možemo više ići nazad. E, mislim da ono o čemu smo odlučili prije sedam godina da je bilo ispravno. Sada se ovdje radi o efektu poluge tog novca, novca iz EFSI fonda, iz proračuna Europske unije, a isto tako i novca iz projekata što je obzor. Naravno da je pojednostavljenje jako važno i tu, je, e, tu sam istog mišljenja kao i vi. Treba nam pojednostavljenje za svaki pojedinačni fond. Mislim, ne, e, a ne jedinstvena prava za sve fondove politička kohezija treba biti naglašena u našem, našem mišljenju i to mora biti dovedeno u vezu sa e, mjerenjem, znači ne samo sa državama članicama, već i sa sveučilištima i malim i srednjim poduzećima, pa i privatnim subjektima, jer privatni subjekti imaju koristi od te politike. Hvala. Gospođa Tomašić gospođo predsjednice. Zahvaljujem se izvjestitelju koji je doista uvrstio puno naših prijedloga, pa ja ću se samo kratko osvrnuti na ovo izvješće. Dakle, svjesni smo da postoje nedostaci u sustavu financijskog planiranja i provedbe koji su doveli do nagomilavanja neplaćenih računa i stvaranja nezapamćenih zaostataka koji su iz posljednjeg višegodišnjeg financijskog okvira preneseni u sadašnji, kao i sporog započinjanja provedbe operativnih programa za razdoblje 2014. 2020. što može dovesti do jednake situacije u budućnosti i onemogućiti rast. Od iznimne važnosti da se pronađe strukturno rješenje za te probleme prije završetka trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira i da spriječi njihovo širenje u sljedeće razdoblje zakonodavni postupak za donošenje novog VFO-a bi trebao okončati do kraja 2018. Kako bi se regulatorni okvir za buduću kohezijsku politiku nakon toga mogao brzo donijeti i započeti bez odgode 1. siječnja 2021. godine, čime bi se spriječilo ponavljanje zaostataka iz prethodnih razdoblja. Važno je također imati pojednostavljen i dosljedan pristup kohezijskoj politici, kao i normativnu stabilnost, kako bi se brojna različita pravila učinila djelotvornima i kako bi financiranje bilo učinkovitije. Kontinuitet propisa može znatno doprinijeti efikasnoj upotrebi sredstava EU-a, stoga ovim putem pozivam komisiju da pri izradi provedbenih pravila za kohezijsku politiku u okviru idućeg VFO-a što manje izmjeni pravila o nabavi kako bi tijela nadležna za provedbu i kontrolu sredstava EU-a mogla iskoristiti stečeno iskustvo i pouke. Hvala lijepa. Thank you very much. The next Hvala, u sjeni e, sam ja zapravo, tako da ću ja nastaviti sada na bugarskom. Zahvaljujem gospodinu Vonu na nacrtu mišljenja. Kao prvo, ja ga podržavam u većini e, izmjena i dopuna koje je ovdje iznio. Mislim da je naglasio važnost kohezijske politike s ciljem postizanja europskih strateških ciljeva i to učinio jako dobro. E, sve to u svjetlu izazova s kojima smo trenutačno suočeni. Osim toga naglasio je nužnost stanje fleksibilnosti za sljedeći višegodišnji financijski okvir kako bi e, se riješili budući izazovi. Trebali bismo kombinirati bespovratna sredstva iz Europskog fonda za srčko ulaganje i različitih financijskih instrumenta da bespovratna sredstva e, bi se mogla kombinirati sa efsi i sa inovativnim financijskim instrumentima kako bi se provodili projekti i kako bi se kapitalizirale privatna ulaganja i multiplicirali učinci na proračun. Sinergija i nadopunjavanje sa drugim projektima i inicijativama zajednice jednako su važni. Ja podržavam ideju 5 plus 5 znači razdoblja 5 plus 5 za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Također je važno da sljedeći višegodišnji financijski okvir usredotoči na aktivnosti sa velikom dodanom vrijednošću koje pridonose rastu, konkurentnosti, rješavanju klimatskih promjena i učinkovite raspodjele resursa. Također bismo trebali težiti tome da ulaganja ostvaruju dodanu vrijednost i ovdje je osobito važno Europska teritorijalna suradnja, Interreg programi koji su izuzetno značajni za zajedničke projekte transnacionalne projekte u koje sudjeluju više od jedna zemlja članica unutar Europske unije. Europski proračun treba nadopuniti nacionalne proračune i usredotočiti se na ona područja gdje nacionalni proračuni nisu dobro ciljani. Važno je da sljedeći višegodišnji financijski okvir podrži cijeli proces europskog semestra, osobito strukturne reforme i na taj način stvori bolje okruženje za ulaganja. Potrebna nam je daljna transparentnost e, za ulaganja unutar Europske unije kao i sve veća svijest o procesima i vidljivosti tih procesa te o ulozi Europske unije na tom području. Kao zaključak sljedeći višegodišnji financijski okvir treba biti fokusiran na fleksibilno financiranje, kombiniranje financijskih instrumenata, urbani razvoj, teritorijalnu suradnju, inovacije, rast i potrebno ga je dalje povezati sa ekonomskim upravljanjem i europskim semestrom. Toliko od mene kao izvjestitelja o sjeni. Sada nastavljamo s izvjestima u sjeni. Ne vidim gospodina Omažeja. Gospodin Papadimoli, svi imate riječ. Zahvaljujem gospođo predsjednice. U ime izvjestitelja u sjeni naše skupine e, želio bih zahvaliti našem izvjestitelju da je e, izvršio tako dobre pripreme. Mi smo sporazumni sa brojnim njegovim predlozima a i sa izmjenama koje je on unio. No, e, po našem mišljenju je najvažnije da inzistiramo na tome da odbor regija također ukaže na to da kohezijska politika e, ostaje i nakon godine 2020. I nakon 2020. postoje opasnosti koje se odnose na ovaj razvoj i e, tu nam pomaže ono što izvijeste rekao. Kao prvo, morali bismo naglasiti pozitivne rezultate kohezijske politike. I ne samo to, već treba naglasiti i što bi se moglo dogoditi kad ne bi bilo kohezijske politike. Jer usprkos kohezijskoj politici proteklih godina došlo je do povećanja neuravnoteženosti. Znači da nismo imali kohezijsku politiku imali bismo još jaču i veću neuravnoteženost. Dalje, radi se o tome e, kako e, koristiti ta sredstva. Tu smo istog mišljenja sa izvjestiteljom. To bi se trebalo dogoditi u obliku dotacija, a ne u obliku kredita. Tu smatram da taj e, dokument komisije sadržava i određene opasnosti za kohezijsku politiku. Opasnosti za u smislu fleksibilne interpretacije pojma fleksibilnost. I tu ću još konkretno nešto reći gospođa Krecu, naša povjerenica podržava to što je dobro, no nažalost u komisiji postoje i protivnici, povjerenici koji su protivni kohezijskoj politici i koji se trude oslabiti tu politiku. Stoga smo ovdje pozvani da ta politika ne, e, zapravo ne bude ugušena od strane tih neprijatelja kohezijske politike. U svakom slučaju to ne znači da trebamo samo jedan fond. Ne, trebamo samo jedno pravilo za svaki fond, ali da imamo samo jedan jedinstveni fond, to bi bilo preopasno. Osim toga, mišljenja sam da bismo trebali e, podržati ovaj vremenski okvir 5 plus 5 kao što je izvjestitelj rekao. Naš klub će podnijeti amandmane i mi želimo time doprinijeti da e, stajalište e, regionalnog odbora, znači našeg odbora, predstavlja nastavak e, kohezijske politike. Hvala. Hvala. Gospodin Rope, kao izvjestitelj u Sijeni. Hvala kad šis srba <clears throat> Poštovane kolege, smatram da je e, kohezijska politika za nas vrlo značajna. Ovo je pitanje vrlo značajno. Važno je misliti na budućnost kohezijske politike. E, ovo stajalište mišljenje je izuzetno dobro napisano. Izvjestitelj je uzeo u obzir sva mišljenja i ako bi došlo do negativnih utjecaja, negativnog utjecaja Brexita, naravno da će to utjecati i na kohezijsku politiku. Stoga je važno našim kolegama u drugim odborima, a i samoj komisiji dokazati da kohezijska politika nije manje važna od drugih eh, područja politike. Pa ne može biti da kohezijska politika predstavlja veće opterećenje nego neka druga područja. Postoje razlike među državama članicama u odnosu na regionalnu politiku i razvoj regionalne politike i bilo bi dobro kad bi dio financijskih sredstava primjerice do 30% koji pripadaju kohezijskoj politici da ide u regije svih država članica neovisno o njihovoj snazi ili snazi njihove kohezijske politike. Pojedinačne e, regije, pojedine regije dijelom ne dobivaju nikakvo financiranje. Primjerice postoji instrument LIDE Plus koji vrijedi za sve regije i primjenjuje se u svim regijama i u tim u tom smislu mi bismo mogli dopustiti da nas vodi načelo da se predvidi određeno financiranje koje za regije koje do sad nisu dobili nikakva sredstva. Ovdje je jako važna investicijska politika u mojoj regiji, Baltičkoj regiji. E, to je otprilike 10%, to još nisu nikakva financijska sredstva za ovo razdoblje do 2020. Ako e, postoje već te praznine, tu nastaju i veći nedostaci koji vode dugovima, i onda se sve prenosi na druga razdoblja, sljedeća razdoblja i nastaju problemi. Moramo bolje oblikovati to načelo. Hvala gospođo D'Amato. Scenario VFO prije dva tjedna je opisan sa kohezijskim forumom s jedne strane i sa prezentacijom povjerenika Krecu i e, takozvanog e, dokumenta za razmatranje. E, budućnost e, nije pozitivna za kohezijsku politiku. U ovom izvješću kolege Vogana su neke izjave s kojima se slažem, na primjer, to da moramo brzo pronaći e, dogovor oko VFO-a kako bismo počeli donositi odluke i kako bismo pregovarali o kohezijskoj politici. Moramo imati dovoljno sredstava za ulaganja u građane, mislim na Europski socijalni fond i mislim također na Europski fond za regionalni razvoj. Također e, se slažem sa e, važnošću nekih instrumenata, finanskih instrumenta koji se trebaju koristiti samo u nekim trenucima, ali ja bih dodala samo ako i kad se bude dokazalo da e, nisu mnogo rizični, a s druge strane da su korisni. Što se tiče e, formule 5 plus 5, slažem se, ali u ovom slučaju treba pojasniti sljedeće. Važno je predvidjeti e, reviziju u srednjoročnom periodu tijekom pet godina. Kao što smo vidjeli tijekom pregovaranja o izvješću o prirodnim katastrofama, moramo učiniti ovo izvješće kvalitetnim kako bismo bolje odgovorili na izazove. Trebamo fleksibilni okvir. Mislim da je pitanje migracija i sigurnost i obrana, da su to sve pitanja koje trebamo riješiti različitim fondovima, ne fondovima iz kohezijske politike. Osim toga treba brzo se dogovoriti sa Ujedinom kraljevinom na temelju zdravog razuma e, koji će se pokazati s jedne i druge strane. Građani ne mogu čekati predugo kako bismo imali u zadnji čas odobreni e, pravni okvir želimo veću efikasnost, želimo se približiti građanima na teritoriju i vrlo pažljivo moramo zato pratiti koji će se projekti provoditi u raznim državama članicama. Imajući na umu cilj ravnoteže između pojednostavljenja procedura s jedne strane i s druge strane kontrole kvantitete i kvalitete trošenja sredstava. Hvala. Hvala. Imam popis govornika. Započet ću sa gospodinom Valkarselom Sisom. Izvolite, imate riječ. Hvala. Predsjedavajuća. Već nekoliko mjeseci pomno razmatramo budućnost kohezijske politike u odnosu na VFO nakon 2020. godine. Mi već znamo da će doći do velikih promjena na razini sredstava zbog Brexita, zato što su što je Ujedina kraljevina bila najveći neto platitelj i zato trebamo situaciju pomno pratiti. Ali Brexit neće biti jedini element koji će karakterizirati raspravu o budućnost kohezijske politike. Tu je prijedlog Europske komisije koje se tiče idućeg VFO-a. Dakle, moramo biti oprezni kako bismo izbjegli to da novi izazov Europske unije podrivaju dimenziju kohezije u Europskoj uniji. Trebali bismo izabrati najbolje moguće instrumente za poticanje kohezije i ekonomskog razvoja, bespovratna sredstva, zajmovi, financijski instrumenti, pa možda i kombinacija svega toga. I to uz veću tematsku koncentriranost. Sve je to sada na stolu. Ipak, ono što me brine je činjenica da postoji rizik da se vrlo solidno argumentiraju te potrebe za kohejsku politiku. Međutim, moramo te argumente braniti kako nitko ne bi doveo u pitanju da je to jedan od najvažnijih instrumenata kohezijske politike. A u njoj treba potaknuti pojednostavljenje prijedlog e, VFO-a morat će također odraziti ove naše zahtjeve. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Van Miltenburg. Hvala. Htio bih nastaviti odmah na početku na engleskom jeziku. Prvo, želim reći da će se na jedan i drugi način se dogoditi neke velike promjene. Vi ste predsjednice rekla da postoji potreba za povećanjem sredstava, odnosno proračuna, ali zbog Brexita e, tu će doći do posljedica za regionalnu suradnju u Europi, a tu podrazumijevam i transnacionalnu prekograničnu suradnju. Dakle, regionalna politika ne može ostati ovakva kakva jest. I sada mm, jedno osobno razmišljanje. Moram reći da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi nova politika 2.0 bila možda ne revolucionarna, ali svakako e, nešto što se razvija u pravom smjeru. Moramo se koncentrirati na rezultate i na prave potrebe u Europi koje se trebaju financirati novcem iz europskih strukturalnih investicijskih fondova. Inovativni financijski instrumenti, vi ste ih spomenuli, to je stavak treći. Mislim da je to nešto previše e, usko opisano i fc 3.0 je također u pripremi. Mislim da e, tu može doći do određenih spajanja i to bi bile šanse za ulaganje Europi. I imam pitanja. 5 plus 5 period za e, VFO. Pitanje je moje kad bismo mogli ovdje napraviti evaluaciju nakon dvije i po godine, na primjer, jer znamo kad svaki put imamo evaluaciju na sredini razdoblja, to nije dovoljno vremena kako bismo povukli pouku iz prethodnih razdoblja. Dakle, pitanje je trebamo li to učiniti nakon dvije i pol godine ili nakon pet godina, to je također jedna od mogućnosti. Potpuno se slažem s e, izvjestiteljom, s vašim e, izjavama da ta politika treba obuhvaćati sve europske regije, zato što ima mnogo potreba, pa čak i u najrazvijenijim regijama postoji potreba, na primjer, da se potakne inovacija, istraživanje i razvoj. Dakle, mislim da je to krucijalno i drago mi je kad smo govorili o temeljnim načelima te politike, da su tu uključene sve regije. I posljednje, E, bi, što želim reći, treba nas potaknuti na razmišljanje. Ne bi bilo pametno započeti raspravu o fondovima kao što je Europski fond za prilagodbu globalizaciji i e, kako to uključiti u budućnost e, bez strukturalnih investicijskih fondova. Moramo razmišljati o tome ali ne smijemo tražiti sveti gral, nego jednostavno učiniti više sa manje novca. E, ja se nadam da će to postati stvarnost. E, mislim da moramo regionalnu politiku e, učiniti ponovno velikom, kako bih parafrazirao američki politički slogan. Gospođa Breso, hvala predsjednice. Ja zahvaljujem kolegi na ovom poslu koji tako strastveno e, vrši vezano uz pitanja proračuna. Nekoliko primjedbi. Ako pročitamo članak 310 i 311 e, ugovora, a to su financijske odredbe, vidjet ćemo da načelo vodeće načelo u ugovoru jest da kad postoje nove funkcije, nove nadležnosti, nove politike, trebamo i nove resurse. A ovdje se rasprava koncentrira posebice na to gdje oduzeti resurse temeljnim politikama Unije, a to su dvije politike poljoprivredna i kohezijska politika i kako bi se onda ti, taj novac usmjerio na nešto drugo i kako bi se onda to nadomjestilo, a tu mislim e, na novac koji će nedostajati zbog izlaska Ujedinjene kraljevine. Dokument o vlastitim resursima i studija koju je predstavila skupina na visokoj razini o vlastitim sredstvima pokazuje nam da je moguće vlastita sredstva dobiti za proračun Unije, a da se pritom ne našteti europskim građanima, nego da se novac uzme od kontrole globalizacije. Svi znamo što to znači. Dakle, mi bismo trebali gurati u tom smjeru i tražiti da tradicionalni resursi ostanu za kohezijsku politiku. Vidjeli smo u na posljednjem forumu da kohezijska politika se ponovno vraća na vršnje svoje funkcije, jer velika ekonomska kriza nije se mogla riješiti samo kohezijskom politikom. Nedostajali su instrumenti koji ne bi bili jednostavno e, kohezijska politika. Ali ta politika u trenutku kad izlazimo iz krize sada ponovno dobiva mikroekonomsku ulogu smanjenja razlika kako bi se došlo do veće konvergencije među europskim regijama. To se sada ponovno događa. E, ta kohezijska politika vraća se svom prvotnom zadatku. Mislim da bismo odlučno od vijeća i komisije trebali tražiti da odmah donesu ključnu odluku. Treba li kohezijska politika, kao što mi želimo, ostati politika za sve regije? A ako tako bude, mogli bismo također tražiti da se donese nova uredba i to paralelno uz rad na VFO-u. Jer znamo da inače u ovom sazivu nećemo uspjeti usvojiti novu kohezijsku politiku i onda postoji rizik da e, zbog novih izbora ponovno protratimo tri godine i to ne bi bilo dobro zato što bi prošlo još nekoliko godina u sljedećem sazivu bez ikakve kohezijske politike zato što nismo donijeli uredbu. Na taj način ne može se štedjeti, pa mislim da moramo reći sljedeće. Te dvije stvari moraju teći paralelno. Mi tražimo da se vijeće izjasni zajedno s nama o tome da kohezijska politika treba biti politika za sve regije i onda tek možemo početi raditi na uredbi jer ako ostane otvorena mogućnost da se e, regije konkurentnosti isključe, onda je jasno da ne možemo početi raditi na sljedećoj uredbi i onda stvarno postoji rizik da u ovom sazivu izgubimo mogućnost definiranja buduće kohezijske politike. Hvala gospodin Van Nistelro, imate riječ. Hvala. Stajalište Dereka Voama je vrlo zanimljivo, barem sa, iz perspektive Ujedinjene kraljevine. Na taj način mi dobivamo mogućnost shvatiti da se smanjuje e, podrška jednoj kraljevini. I čak postoji slogan Exit from Brexit. To ima neke implikacije za naš dokument. Moramo to iskoristiti i kako bismo ovdje odasali jasnu poruku. A temeljne e, e, elementi za izgradnju su u nekom drugom izvješću. Naš područje politika je najbolji mogući način da nešto učinimo i da pojednostavimo pravila. Trebali smo iskoristiti paket Omnibus kako bismo to učinili. Ovaj dokument za razmatranje trebao bi nam omogućiti da se udaljimo od loših rješenja iz prošlosti. Moramo dati podršku svim regijama. I, moramo također pomoći e, regijama koje nisu dovoljno razvijene. 35 e, e, milijardi eura je spomenuto, ali i preko 65. Moramo reformirati obzor 2020. U Europi moramo proizvoditi proizvode koje ćemo onda moći prodati. Dakle, na tome se temelji promjena. Ne smijemo gubiti vrijeme. pravi rizik je da počnemo govoriti o jednom fondu. To bi bio pravi gubitak vremena. Mislim da trebamo pozvati komisiju na to da brzo izađe s prijedlogom o VFO-u. Ako trebamo promijeniti stopu sufinanciranja, učinimo to. Ako imamo manje novca na raspolaganju, onda stvari treba mijenjati. Mislim da bismo trebali biti u stanju to učiniti. Ja sam nedavno predstavljao ovaj odbor eh, na Malti na neformalnom sastanku ministara i države članice govore isto što i mi ovdje. Revidirana kohezijska politika bi nam dala instrumente eh, kojima bismo mogli postići strukturalne promjene. Slovenija i Hrvatska su to već eh, spomenule i napravile. Dakle, države članice koje su htjele promjene kohezijskoj politici znaju da se ne radi samo o ulaganju. To je instrument koji nas može dovesti do temeljnih promjena unutar kojih regije i gradovi djeluju. Dakle, sve se vrti oko država članica. Mi smo za regije i njihovu ulogu, ali i države članice imaju važnu ulogu koju trebaju odigrati kad se radi o osiguravanju sufinanciranja. Imamo također i sedmogodišnji sporazum sa e, državama članicama. Dakle, jača uloga za države članice je nešto što bi se trebalo spomenuti u raspravi sa vijećem postoji želja da se nudi e, šira podrška Europskoj uniji, to je jasno i moramo to podržati, ali moramo pojasniti da smo mi spremni na to. Radimo na rezoluciju o fleksibilnostima koja se priprema za plenarnu sjednicu. Na temelju e, sadašnjeg hodograma možda će biti na programu plenarne sjednice u listopadu. Dakle, mi smo spremni za to. Za šest mjeseci ili za godinu dana mogli bismo imati novu uredbu. I mislim da će to dati pozitivan doprinos ovom izvješću. Hvala. Posljednji govornik, gospodin Olbricht. Hvala, predsjednice. Mislim da je vrlo zanimljivo to što je rekao Derek, zato što je dodao nove elemente nakon objavljivanja dokumenta za razmatranje. Ali za naš odbor regiji važna su dva elementa. Prvo, budućnost kohezijske politike koja će se raspravljati u mnogim dokumentima idućih mjeseci. Kao drugo, kohezijska politika i kontekst novog VFO-a. Prvi aspekt je mnogo obširniji, a drugi je ograničeni. Radi se o načelima. Pitanje načela kohezijske politike u kontekstu VFO-a? Pravo pitanje je sljedeće. Mi kao parlament imat ćemo rezoluciju odbora Bač koja će biti izglasana na plenoj sjednici u listopadu. Dakle, Ređi mora podnijeti amandmane prije nego što se rezolucija stavi na glasovanje u listopadu na plenoj sjednici to će biti samo reakcija na prijedlog komisije. Radit će se o političkoj izjavi. Zašto politička izjava? Zato što pitanje odboru regiji jest da li mi kao odbor regiji želimo surađivati u okviru koje je predložila komisija, što bi značilo pet scenarija u kojima u četiri scenarija se e, politič, e, kohezijska politika e, reže ili želimo radije surađivati u paralelnom scenariju, kao što je gospođa Breso rekla. Moramo staviti na stol elemente kohezijske politike, a ne raspravljati i o jednom od pet scenarija budućnosti kohezijske politike. Da pojednostavim, pitanje je kao bilo gdje na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Želimo li govoriti o tome koliko ćemo novca imati na raspolaganju i onda stvoriti politike ili želimo prvo imati politike, a onda ćemo razgovarati o novcu? To je ključni problem. Jer ako započnemo razgovor o novcu, znamo da će biti sve manje novca, onda će se rasprava voditi u smjeru kako smanjiti sredstva, a ne kako se razvijati. Dakle, budućnost kohezijske politike treba razmatrati drugačije. Nemamo neko dobro rješenje već sada, da budem iskren, ali mislim da nakon što čujemo u rujnu govor gospodina Junkera o stanju Unije, ćemo što će reći o kohezijskoj politici, a onda ćemo na plenarnoj sjednici u listopadu izglasati rezoluciju o dokumentu za razmatranje budućnosti financiranja Europske unije. Nakon toga ćemo početi e, konzultacije sa različitim odborima o e, izvješću na vlastitu inicijativu e, odbora BAđ i onda će se sve to izglasati u, u ožujku. I onda ćemo imati sljedeću komisiju sa e, novim prijedlogom u svibnju ili lipnju. Dakle, rasprava će biti stvarno teška. Imat ćemo samo šest ili sedam mjeseci na raspolaganju. Dakle, trebali bismo se pripremiti prije toga. Želim samo reći da moramo surađivati sa raznim odborima, ali ova politička odluka E, hoćemo li razgovarati o novcu ili o politikama, je odluka koju moramo donijeti u odboru. Inače e, ćemo potpuno napustiti kurs e, i to sada ne bi bilo prikladno. Hvala. Želim samo trenutak prekinuti raspravu kako bih se ispričala gospodinu Valkarse Sisu Jako mi je žao zato što kasnimo sa radovima od jutra već. Je li prihvatljivo za vas da promijenimo dnevni red za popodnevni dio sastanka i prebacimo raspravu o vašem nacrtu mišljenja e, za danas popodne u 4.45 4.45 bit će e, trenutak kad ćemo razgovarati o vašem nacrtu mišljenja. Da, hvala. Hvala. S moje strane nema nikakvog problema. Da pače, ako drugi kolege smatraju da je to moguće, za mene je to u redu. Međutim, u 14.30 imam drugu obavezu sa e, španjolskim izaslanstvima, dakle ne mogu svakako zakasniti, na, odnosno ne ići na taj sastanak. Dakle, kako spojiti sada te dvije obaveze? Zanima me ne samo iznijeti svoje stajalište, nego i čuti što kolege i kolegice misle o mom nacrtu mišljenja i nadam se da će to biti moguće. Dakle, zahvaljujem i vama i kolegama e, što ste odgodili raspravu o ovoj točki na dnevnom redu za 4.45. Hvala. Gospodin Valkarsen Siso ne može, međutim, ostati, neće moći ostati i čuti komentare kolege. E, znači, ne bi mogao čuti komentare kad bi sada iznio svoj uvod. Dakle, prebacujemo njegovu točku na 4.45. Gospodin Manskur, vi ste htjeli e, se javiti za riječ, a molim vas da budete što kraći. Hvala. Predsjednice. Već dvije i pol godine sam zastupnik u ovom domu i mnogo puta sam čuo onda se govorilo o kohezijskoj politici. Danas ne bih htio da Brexit bude um, isprika da se dovede u pitanju kohezijska politika. Možda možemo nešto predbaciti toj politici, možda je došlo i do nedostataka, ali moramo priznati da je mnogo toga učinjeno pogotovo području iz kojeg ja dolazim, iz otočnog područja. Prilično je kasno, pa ću biti kratak. Kad dođe do automobilske nesreće, prvo što vam padne na pamet jest ako je noga ozlijeđena, naravno ne amputacija, nego pokušati izliječiti tu nogu. Dakle, ne smijemo dovoditi u pitanje kohezijsku politiku. Čak i ako imamo poteškoće, moramo je zadržati kako bismo nastupali na ujednačen način u interesu naših naroda. Hvala. Gospodin Giland u ime komisije ima riječ. Hvala predsjednice. Samo kratko. Biće nam drago čuti to. Svakako pozdravljam e, kao komisija ovo, ovaj doprinos e, kohezijskoj politiki nakon 2020. Čestitam izvjestitelju, ali e, i zbog dosljednosti u odnosu na izvješće gospodina Vesfala. Zahvaljujemo i na koordinaciji različitih izvješća. Gospodin Von je već rekao na samom početku da bi bilo korisno za odbor kad bi se neki, neki elementi iz dokumenta za razmatranje onda uzeli u obzir u izvješću. Kao što znate, cilj dokumenta za razmatranje je potaknuti raspravu. Ne radi se o davanju specifičnih odgovora u ovoj fazi procesa ali pozdravljam jako podršku koju sam čuo za povećanu vidljivost i komunikacijske aspekte politike o važnosti i fleksibilnosti za sljedeće programsko razdoblje. Također pozdravljam podršku za radikalno pojednostavljenje. Želim pocrtati riječ radikalno, e, jer se ne radi o jednostavnom e, redovnom pojednostavljenju. Ovdje je izazov kako biti radikalni, ali s druge strane zadržati kontinuitet u odnosu na prethodna pravila. E, uvijek je bilo poteškoće, uvijek će ih biti i one će se odraziti u regulatornim tekstovima. Zato pozdravljam suradnju sa zastupnicima ovog odbora na e, oblikovanju ovog dokumenta. Gospodin Vom, vaša reakcija, molim. Hvala. Mislim da sam čuo mnogo konsenzusa u ovoj raspravi. E, čuo sam ga među kolegama, ali postoji konsenzus i sa komisijom. E, slažemo se oko mnogo toga. To pokazuje da ćemo imati dodnu vrijednost da nećemo imati kašnjenja, uspjet ćemo zadržati i bespovratna sredstva i postići sinergije između svih fondova za e, regionalnu politiku. Možda ćemo i uključiti i EFSI u te sinergije. Mislim da se slažemo oko toga da sve e, regije trebaju dobiti e, fondove kohezijske politike i to što je spomenuto je važnost vidljivosti projekata koje dobivaju te, e, ta sredstva. Dakle, velika je razina konsenzusa. Govorilo se o nekim upozorenjima, neki kolege su spomenuli važnost fleksibilnosti i zato ću to uključiti u svoj nacrt e, izvješća. Mislim da fleksibilnost treba postati unutar fondova za regionalni razvoj, zato što moramo reagirati i odgovoriti kad se okolnosti promijene. Moramo biti oprezni u, što se tiče fleksibilnosti unutar VFO-a, jer svakako ne želimo da se ti fondovi zamijene nečim drugim. To smo imali već kao primjer u prošlosti. Dakle, fleksibilnost je u redu, ali budimo oprezni sa fleksibilnošću u vfo Evo, samo to upozorenje. Još jedno pitanje što se tiče saziva i VFO-a um, i roka od 5 plus 5 godina. Pitanje je bilo kada se treba provesti revizija na sredini razdoblja. Mislim da to treba biti pet godina, ali dodat ću i to. Nakon pet godina to ne bi trebala biti e, samo, ne, bi trebalo, trebao biti pregled, nego revizija na sredini razdoblja. E, to mora biti vrlo jasno. E, nakon pet godina već moramo imati jasnu viziju je što se tiče jedinstvenog fonda, dva ili tri, dva ili troje kolega su govorili o tome da trebamo imati ista pravila u svim fondovima, odnosno da ne bismo trebali stvoriti samo jedan fond. A što se tiče toga, međutim, moram reći da sam čuo samo te kolege, pa znam samo za njihov doprinos. Jana se podsjetio na pet scenarija koji su navedeni u dokumentu za razmatranje i pretpostavlja se da će doći do smanjenja sredstava za kohezijsku politiku. Da, I rekao je da bismo trebali prvo govoriti o politikama, a nakon toga o novcu. To je stvarno dilema, nisam siguran da možemo to riješiti u ovom izvješću. A kao što je Jan rekao, u listopadu ćemo imati rezoluciju, nakon toga izvješće na vlastitu inicijativu i to će biti trenutak kad ćemo moći riješiti tu dilemu ehm, jer sada nije prikladan trenutak eh, u ovom izvješću. Slažemo se također oko toga da trebamo jaču regionalnu politiku i nakon Brexita. I jedan kolega je rekao da moramo shvatiti kako će europska politika, kako bi europska politika izgledala kad ne bismo imali kohezijsku politiku. Dakle, to je argument kojim se možemo suprotstaviti skeptičarima. Kad imate kratko izvješće, nemate jako puno e, prostora na raspolaganju, imate limitirani broj riječi. Moramo pokušati e, sva vaša mišljenja uključiti u ovaj nacrt. E, dakle, pozdravljam E, doprinos kolega i kolegica e, u vezi sa ovim dokumentom našeg odbora. Hvala. 4. rujna je rok za podnošenje amandmana. I posljedne što ću reći, gospođo Breso, rekli su mi da vam je danas rođendan. Dakle, čestitam sve najbolje. To vam želi e, cijeli naš odbor. Hvala, time zaključujemo jutrošnji dio sastanka.